Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Poštovane dame i gospodo, kolege i kolegice, mislim da možemo započeti sa poslijepodnevnim dijelom sastanka. Radi se o izlaganju vezanu studiju samovozeći automobili i budućnost cestovnog prometa i radi se o jednom saslušanju vezano uz promet u novoj eri. I nedavno smo u Amsterdamu održali sastanak ministara, sastanak vijeća gdje je predstavljeno predstavlja sustav samovozećih automobila i stoga smo mi ovdje u Europskom parlamentu također e, ovdje jako dobro informirani o tome i želim pozdraviti naše savjetnike koji će nam predstaviti tu studiju. Dakle, prvo predstavljanje studije, samo vozeći automobili, budućnost cestovnog prijevoza i Roberta Frizoni iz Steer Davis Gliva će održati prvu prezentaciju. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Čast mi je biti danas ovdje i predstaviti zaključke iz naše studije o samovozećim automobilima. Što se tražilo od nas? Zadala nam se zapravo teška zadaća. U našoj studiji mi smo razradili klasifikaciju za korištenje samovozećih automobila. To je bilo lako Zatim smo izradili pregled trenutnih projekata i e, aktivnosti po pitanju istraživanja i razvoja, kako u Europskoj uniji, tako i u Sjednom to je bilo lako. I zatim se traži od nas da nađemo rješenje za teška pitanja, dakle za buduće smjerove razvoja tih tehnologija a isto tako i da procijenimo potencijalne implikacije e, za širu upotrebu e, tih vozila na industriju, ali i na šire društvo. I na posljedku se tražilo od nas da iznesemo nekoliko preporuka za buduće aktivnosti na tom području. Naša studija se prije svega usredotočila na automatizaciju vozila. Dakle, oni koji poznaju tu temu, a mnogo je takvih danas u publici, e, Znate da postoji razlika između automatizacije vozila i povezanih vozila. Ali kad govorimo o potencijalnim implikacijama ili kada trebamo odrediti budućnost cestovnog prijevoza, onda su ta dva koncepta, dakle povezana vozila i automatizirana vozila, što znači kako vozila kada su povezana interagiraju sa pametnom infrastrukturom jedni s drugima ili sa pametnim telefonima. To su dva različita koncepta, ali oni idu ruku pod ruku u mnogim situacijama, posebice kada želimo proučiti potencijalne utjecaje. E, ovaj tu grafikon je uzet iz izjave iz Amsterdama. Mi smo u našoj studiji izradili vlastiti grafikon, a mislim da je bolje koristiti onaj najaktualniji kako bismo imali zajednički okvir za raspravu. Na ovoj prozirnici imamo klasifikaciju koja se koristi kako što se tiče automatizacije vozila, to je pridnu, i kako što se tiče e, povezanosti vozila, dakle informatizacije prometa. U našoj smo studiji identificirali različite tehnologije koje se trenutno razvijaju ili koje se već stavljaju opticaj na tržištu za različite razine automatizacije. Nažalost, danas nemam dovoljno vremena da vam to detaljno prikažem, ali ono što je važno znati za našu raspravu je to da je potpuna automatizacija tek završna točka procesa koji uključuje različite razine automatizacije. Dakle, na dnu te prozornice možete vidjeti da postoje pet razine automatizacije, a potpuna automatizacija, potpuni samovozeći automobili su tek pri kraju, dakle pri vrhu tih koraka. Osim toga, druga točka, mislim da je dobro imati na umu da bi mogli uskladiti razinu 3 razinu 4 automatizacije, zato što su sve tehnologije koje se razvijaju u prve tri razine automatizacije usredotočene na vozače. Dakle, tu se radi o tome da se pomogne vozaču, da se poveća udobnost vozila i sigurnost vozila, a kada se pređe na razinu 4 i 5, onda tu prelazimo na drugačiji koncept, na drugačiji okvir, gdje e, bi vozilo trebalo voziti samostalno. U našoj smo studiji analizirali različite projekte, različite istraživanja koje se trenutno odvijaju. Mnogo tome pridonosi Europska komisija u Europskoj uniji, a isto tako smo pogledali i ove različite dionike koje možete vidjeti ovdje na ovoj slici, dakle dionike koji su uključeni u te različite projekte. Tu su različite organizacije uključene u to, i kada se radi o tome što se događa, onda smo istraživali stanje u Europskoj uniji, stanje u Americi, stanje u Japanu, a također smo pokušali kategorizirati ono što se događa, te smo identificirali barem dva pristupa za privatna vozila, dakle osobna vozila. Mi smo primijetili da većina automobilske industrije, ali i neki drugi dionici, koristi pristup kojeg smo nazvali evolucionarnim pristupom, dakle gdje je automatizacija vozila progresivni proces i potpuno samostalno e, potpuno samostalna vožnja tek zadnji korak, ali postoje neke druge organizacije koje rade na tom području i koje su zauzele drugačiji pristup. To smo mi nazvali revolucionarnim pristupom. Google je recimo najbolji primjer za to te organizacije e, ciljaju odmah od prve samovozeće automobile i njih ne zanima e, njih ne zanimaju ovi drugi, ove druge niže razine automatizacije. Dakle, evo to je bilo ono što se tiče lakih, naše lake zadaće. Kada smo pokušali istražiti što će se dogoditi u budućnosti, onda smo doista uzeli obzir različite aspekte, progledali smo velik dio materijala i ne postoji zajedničko slaganje oko toga što će se dogoditi. Naše razumijevanje na temelju naše studije ukazuje na to da, što se tiče osobnih vozila, očekujemo da će provedba sve više automatiziranih sustava, i dakle se levela 2 do 4, se dogoditi kratkoročno. Naime, mnoge te tehnologije se zapravo već sada nalaze na tržištu a oni, oni sofisticirani sustavi njima će biti potrebno 10 do 20 godina recimo, dakle srednjoročno. Ne očekujemo da će odmah doći do potpune automatizacije, ali mislimo da će se to moći izvesti u velikim razmjerima na dulji vremenski rok, recimo na više od 20 godina. Iako postoje neke posebne okolnosti gdje bi se moglo već i prije krenuti u upotrebu. Što se tiče prijevoza tereta, što se recimo tiče platuninga, dakle konvoja povezanih vozila, tu imamo tu istu viziju. Naša najbolja prognoza je ta da bi, moglo doći e, do važnih napredaka u kratkom i srednjoročnom roku. Što se tiče odgovornosti vozača koji sjede u zadnjim e, vozilima, dakle onim vozilima koji se nalaze iza i tu očekujemo da će sve manje i manje biti njihove odgovornosti, a zapravo dugoročno gledamo i očekujemo da će doći do potpune automatizacije. Što se tiče gradskog prijevoza i javnog prijevoza putnika, tu je situacija ponešto drugačija zato što razvoj visoko automatiziranih vozila čija primjena se može ograničiti na posebne, posebno okruženja, primjerice zračne luke, kampuse ili neke posebne, posebne ceste ili posebna područja, to bi se moglo zapravo dogoditi i ranije od ostalog. Istražili smo Znam da nemam puno vremena i da moram vam ipak pružiti uvid u različite implikacije. Tu smo gledali e, sigurnost na cestama, jer svi znamo da oko 90% nesreća na cestama se događaju zbog ljudske pogreške i zbog toga postoji veliki e, doprinos koji mogu dati sustavi informacijskih tehnologija, ali još uvijek nisu dovoljno razvijeni, a dakle, učinkoviti učinak po pitanju sigurnosti automatiziranih sustava još treba pokazati zapravo i dokazati. Ako vidite našu studiju možete vidjeti da smo mnogo stanica posvetili tom pitanju. Osim toga, e, opseg u kojem bi automatizirana vozila mogla doprinijeti poboljšanju sigurnosti na ulicama Europske unije, um, ovisit će o njihovoj stopi penetracije u flotu opticaju i mislim da to trebamo uzeti u obzir da, to, da će to biti dosta dugačak proces. Isto tako smo gledali i gužve u prometu i emisije Zasigurno očekujemo da će se smanjiti socijalni trošak gužva na cesti, zato što će ljudi moći raditi druge stvari tijekom vremena putovanja i to će biti pozitivno. No, moglo bi doći do drugačijih suprotnih učinaka općenito na cestovni promet i to bi moglo imati odrežaja na okoliš i na emisije stakleničkih plinova. Zato što će doći do povećanog kapaciteta vezano uz ta vozila, i e, onda bi moglo doći do povećane potražnje za cestovni prijevoz. Pogledali smo i druge moguće implikacije, za to nažalost nemam danas dovoljno vremena, sve se to nalazi u našoj prezentaciji. Primjerice pogledali smo pristupačnost prijevoza, dostupnost prijevoza, e, prilagodbu infrastrukture, e, što se tiče drugog utjecaja, to možete pogledati sve u studiji primjerice prihvatljivost od strane javnosti. Želim vam samo sad iznijeti još nekoliko ključnih preporuka. Pokušali smo istražiti kako e, možemo procijeniti e, prednosti. Kao što sam rekla, mislim da treba još dodatna istraživanja provesti na tom području. Treba imati sustav za razvojnu znanja gdje bi mogli pohraniti rezultate testova i pilot projekata. To je nešto što izuzetno preporučujemo. Mi smatramo da treba posebnu pažnju posvetiti lokalnoj i urbanoj dimenziji zato što e, na toj razini mislimo da se mogu očekivati najveće beneficije, ali i najveće opasnosti, dakle potencijalno. Na razini Europske unije mi smatramo da treba identificirati smjerove u kojem će se kretati e, autoceste u budućnosti, kako će se to uklopiti sa e, europskom elektroničkom naplatom cestarina i sa CITS-om. Evo, s time mogu zaključiti. Mislim da se svi slažemo da nam je potreban jedan zajednički okvir, jedan zajednički plan puta za automatiziranu i povezanu vožnju. Što se tiče testiranja, mislim da je potrebna daljna međunarodna suradnja, primjerice kako bismo najbolje iskoristili sve veće znanje i stručnost na tom području. E, Najvjerojatno ćemo morati imati postavljeni pristup za stavljanje tih vozila na tržište, treba krenuti sa manjih razina automatizacije koje mogu, možemo sigurno koristiti na tržištu i zatim trebamo na tom iskustvu dalje nadograditi e, naše aktivnosti i preći na više razine. Zatim isto tako u našoj studiji smo iznijeli niz direktiva Europske unije koje će trebati prilagoditi kako bi se s time popratio ovaj proces. Evo sada ću zaključiti. Svi ti koraci su nedavno poduzeti u izjavi iz Amsterdama za koju ste sigurno čuli to je strateški dokument po našem smislu i nadamo se da će neki od e, preporuka u našoj studiji moći dati doprinos ovoj trenutnoj raspravi, da će se moći identificirati ti koraci koji su potrebni i ciljevi koje treba postići. Hvala lijepa. Sada imamo još dva daljnja govornika i zatim imamo e, mogućnost postavljanja pitanja. Kod sljedećih prezentacija ću morati ograničiti vrijeme za govor na 7 minuta, vi znate to, i želim vam samo reći da možete govoriti na maternjem jeziku jer imamo prijevod. Štefan Orgebaud je sljedeći govornik, on je predsjednik Erstraka BMW. Izvolite, predam riječ. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, hvala vam na ovom pozivu. Mi jako rado govorimo o ovoj temi automatizirane vožnje promet u budućnosti će izgledati ponešto drugačije nego što ga poznajemo danas. Možemo li molim vas prijeći na prezentaciju? Ovdje možete vidjeti nekoliko ključnih riječi. Promet će u budućnosti biti više elektrificiran, bit će povezaniji, integriraniji, intermodalniji i naravno automatizirani a danas govorimo o automatiziranoj vožnji. Što očekujemo od automatizirane vožnje? Pa, e, mi smatramo da će doći do poboljšanja u e, sigurnosti na cestama, kao što je prethodna govornica rekla, 90% svih e, nesreća na cestama Prozročeno je zbog ljudske pogreške i to će vozila moći bolje riješiti u budućnosti. Imamo temu upravljanja vozilom izbjegavanja gužve, imamo veću učinkovitost i pohranjivanje emisija CO2 zbog boljeg načina vožnje. Mobilnost možemo ponuditi onda i onim osobama koje su starije u našem sve starijem društvu i imamo i e, veću udobnost ili imamo e, više vremena jer možete iskoristiti drugačije to vrijeme u e, samovozećem automobilu. Dakle, imamo vrlo važna poboljšanja u našem prometu. A kada će to sve se dogoditi? Ovdje možete vidjeti različite korake u automatiziranoj vožnji. I skroz na desnoj strani imamo najvišu razinu, a to je potpuno automatizirana vožnja i samovozeći automobili neće se dogoditi da odjednom s neba padne vozilo iz Google-a i da je onda promet potpuno automatiziran. Već imamo tu razne razvojne stepenice i mi se sada nalazimo usred tog razvoja. Na lijevoj strani vidite nešto jednostavnije, sustave poput e, upozorenja za držanje razmaka, e, vožnja u jednoj traci i tako Mi smo dakle sada usred tog razvoja. E, automatizirano vozilo će u budućnosti moći učiniti e, ono što trenutno radi vozač. Dakle, treba shvatiti svoje okruženje, zatim treba proraditi te podatke, treba promisliti i zatim treba djelovati. A to da percipira svoje okruženje, to je nešto što danas vozila čine pomoću mnoštvo senzora. Evo ovo je slika i to nije budućnost, to je stvarni automobil kojeg možete kupiti, koji se izrađuje. Tu možete vidjeti sve senzore koje jedan jedan moderni automobil već ima sada unutar svojih sustava za vožnju. To je važna slika jer možete prepoznati koliko je to i važno za stvaranje dodatne vrijednosti u Europi i koliko e, industrija dobavljača i automobilska industrija tu može doprinijeti po pitanju razvoja senzora, ali su tako i instituti i oni koji vrše razvoj i istraživanje vezano uz umjetnu inteligenciju, jer ti senzori moraju moći proraditi te podatke i moraju moći nešto smisleno učiniti s tim podacima. Dakle, ova slika vam pokazuje koliko je velik ovdje potencijal za stvaranje mjesta i za predvođenje po smislu tehnološke lokacije. To je tehnologija koju će vozila koristiti u budućnosti, ali koje već koriste i danas. I e, sa sve većom kakvoćom automatizirane vožnje, dakle kako ćemo krenuti na iduće razine automatizirane vožnje, će nam biti potrebne dodatne informacije iz našeg okruženja. Dakle, preko telekomunikacijskih sustava ćete moći unijeti dodatne podatke u vozilo i to je druga važna točka koju želim naglasiti. Dakle, potrebno je da u potpunosti pokrijemo naše potrebe sa telekomunikacijskim pružiteljima usluga. I to je važno zato što će prvo e, povezana vožnja se dogoditi izvan samih gradova, dakle na autocestama, što znači da su nam jako važni telekomunikacijski podaci na tom području i to je nešto drugačije nego što se to običajeno radi. Dakle, tu bi inače prije svega za htjeli pokriti i gradska središta sa telekomunikacijskom pokrivenošću, ali ovdje za povezanu vožnju nam je potrebna pokrivenost upravo negradskih područja. Zatim, komunikacija unutar vozila treba biti sigurna, a to je, dame i gospodo, izazov jasno to treba reći. Postoje osobe koje smataju da će automobil e, u budućnosti biti mobilni, mobilni uređaj, dakle mobilni telefon sa četiri kotača. Jasno moram reći ne, ne i ne. Vozilo nikad nije pametni telefon na četiri kotača. Tu se radi o potpuno drugačijem stupnju sigurnosti kojeg moramo zajamčiti. I razmislite o tome koliko već koristite vaš pametni telefon. Dvije godine, tri godine, pet godine, deset godina. Zašto pitam deset godina? Deset godina je naime prosječna e, starost e, automobila u Europskoj uniji. Dakle, dakle, ta vozila nisu samo 10 godina na tržištu, već su najčešće i 20 godina na tržištu i stoga mi moramo zajamčiti sigurnost u idućih 20 godina. I tu je ta razlika E, prema industriji pametnih telefona. Dakle, mi kao industrija moramo jamčiti sigurnu komunikaciju unutar vozila. Ne možemo bilo kome dopustiti da stupa u kontakt sa vozilom, već to treba jasno napraviti preko sigurnih struktura, preko platforma koja može, dakle platforma može stupiti u kontakt s bilo kime, ali kontakt sa vozilom mora biti siguran. I naravno trebamo imati privilegiranu komunikaciju s vozilom, trebamo imati sigurnosne mjere, kada postoji primjerice neka opasnost, onda to treba odmah poslati kao informaciju vozilu. Sve se to događa u jednom okruženju gdje se pojavljuju novi igrači, dakle u jednom međunarodnom kontekstu. Ovdje možete s jedne strane vidjeti to se tiče samo automatizirane vožnje, tko sve u tome sudjeluje. Naravno, potrebni su nam proizvođači automobila i automobilska industrija, zatim industrija dobavljača, ali potrebno nam je i društvo koje je spremno prihvatiti e, te nove koncepte, potrebno nam je zakonodavstvo, potrebno nam je sudjelovanje parlamenta i svi tu trebaju dati značajni doprinos. I isto tako su nam potrebna jasna pravila i što se tiče razmjene podataka. I to je zapravo upravo ono područje gdje se javljaju novi igrači, poput američkih kompanija, poput Googlea i Applea, koji svi imaju veliko iskustvo u tome da upravljaju velikim podacima. I ta poduzeća imaju i mnogo veću financijsku moć nego što to ima europska automobilska industrija. Mogu sažeti Automatizirana vožnja predstavlja veliku priliku za Europsku uniju, za zapošljavanje Europske unije, za društveni razvoj, za sigurnost, za sačuvanje okoliša. Slijede nam veliki izazovi u industriji, ali i u društvu. I stoga nam je potreban izuzetan program za istraživanje i za razvoj kako bi i dalje zadržali vodeće mjesto. Kao tehnološka platforma mi se intenzivno s time bavimo i prošle godine smo izradili prvi plan puta o automatiziranoj vožnji. E, Taj dokument je dostupan i mi ga isto tako redovito ažuriramo. Hvala lijepa, gospodine Neugebauer. Samo Sada je sljedeći Beat Müller iz Carpostola. Izvolite. Hvala lijepo, predsjedanče. Dobar dan svima. Vrlo sam sretan što mogu predstaviti naš pogled na budućnost vozila i prikazati vam naše iskustva koja smo u tom skupili. Evo, samo nekoliko riječi o našem poduzeću. Možda nije svima poznat. Mi imamo više od sto godina iskustva u javnom prijevozu. Mi smo počeli ljude voziti po švicarskim Alpama na vrhu. I to prije sto godina i to činimo i danas. Mi smo glavni javni prijevoznik u Švicarskoj imamo najviše autobusa i prevoznih sredstva. Mi djelujemo u Švicarskoj, Francuskoj i Lichtensteinu, a nudimo i kombinirane mobilne servise kao recimo kombinaciju autobus, vlak ili druge mogućnosti. Naravno, naša najveća referenca je naše veliko iskustvo, a ovdje ću govoriti o našim iskustvima sa našim novim vozilom koje je samo vozeće. Trenutno imamo dva takva vozila, dva mala autobusa u malom gradu Sionu oni voze, imaju po devet mjesta za devet putnika. To su, kao što sam rekao, mali mini busevi, električni, koji su u cijelosti automatizirani. I ta dva mala minibusa će se od lipnja ove godine koristiti i na gradskim cestama. Mi transportiramo i prevozimo dakle ljude po tom malom gradu Sionu u Švicarskoj. Ideja da se taj, da se taj šatl može koristiti svako ko stoji na postaji na stanici za autobus i čeka, ali isto tako se taj mali šatl može pozvati, dakle na zahtjev, ima specijalna aplikacija i on se pozove. Područje u kojem on vozi neće biti u cijelosti otvoreno, nego će biti ograničen e, ulič, ulice gradića Siona. Međutim, među tim ulicama imate i sasvim normalne ulice s normalnim prometom a vozila i druge vrste prometa, onda imamo isto tako starinske ulice s, sa kaldrmom, a onda isto imamo male zavinute i, i vrlodave ulice koje vode na vrh Brdašca u našem gradu gdje se nalazi dvorac. Prema tome, naš šatl može i od svoje jedne rute koju ima uprogramirana i malo odstupiti i na zahtjev putnika voziti ovim svim drugim dijelovima, ali unutar grada. Naravno, mi nismo sami s tim, mi ne radimo samo isključivo sami u tom projektu, mi radimo zajedno sa sveučilištima, uglavnom sveučilište u Lazanu, ali i drugima i koristimo vozilo koje su koje je proizvela jedna francuska nova start-up poduzeće Melija. A kontrolni softver je izradio jedna druga mala nova firma Mesmile iz Lozana. Dakle, to, su, to je kompletno evropski proizvod kojeg mi tu imamo već kao u pilot projektu, počeli smo ga koristiti i razvijamo ga dalje. Zašto to činimo? Zato što vjerujemo da će tako mali potpuno automatizirani šatlovi, mali busevi u cijelosti jednog dana preuzeti javni prijevoz. Oni mogu od prve do zadnje milje sve prevesti, od vrata do vrata, tako da kažemo. Imamo u Sionu čemu isto tako još jednu aplikaciju isprobati, iz pilotskom projektu, to je dakle aplikacija za turiste ona, znači ovisno o vremenu i sezone će se ona primjenjivati. A zatim aplikacija za ljude koji odlaze u shopping turu i to su dakle male distance i njima treba da im neki neko vrati iz dučana i preveze ili preveze samo njihov, njihovu kupovinu, dakle njihove vreće i prtljagu. Mislim, mi se nadimo da ćemo, kao što smo rekli od lipnja, pustiti naš automatizirani minibus na ceste grada, a da ćemo rok od iduće dvije do tri godine i ove ostale aplikacije staviti u funkciju. Ono što dobivamo od industrije javnog prijevoza, kao a ovdje inače govorim i u ime našeg udruge javnih prijevoznika u Švicarskoj, koje sam ja predsjednik, mi dakle svi skupa vjerujemo da automatizirani prijevoz može biti veliki dobitak i dodatak našem javnom prijevozu. I nadamo se da ćemo u budućnosti vidjeti ne sad vozila bez e, vozača, nego da ćemo vidjeti na cestama puno vozača bez auta. Jer vidite, puno auta na cesti stvara velika zagušenja, ona su štetne i za ekologiju i za stanovništvo i za sve ostalo. Prema tome, mi vjerujemo da javni prijevoz u tome ima veliku ulogu i da će bivati sve bolje, sve privlačniji, sve učinkovitiji, pogotovo koristeći ovu tehnologiju. I zbog toga smo jako puno investirali u, to, u razvoj znanstveni tog projekta kao i njegovo stavljanje tržište i promoviranje. Hvala lijepo na ove tri nada sve zanimljive prezentacije. sad prvo riječ ima Wim van de Kampe, počinjemo našu diskusiju po klubovima zastupnika. Hvala lijepo. Ja ću govoriti na nizozemskom. Gospodine predsjedniče našeg odbora, imam vrlo praktično pitanje. Mi smo sad čuli tri prezentacije. Međutim, nismo i dobili smo različite prezentacije, ali ne od gospođe Frizone. Da li ćemo to još dobiti? Jer vidite ovdje ovo što smo sad čuli, ovo izvješće koje smo dobili, to nije bilo izvješće gospođe Frizone s kojim, koje smo očekivali. Drugo pitanje je pitanje upućeno gospodinu Neugebaueru. Dakle, imamo stupnjeve od 1 do 5. Vi kažete ste otprilike na sredini razvoja svog projekta. Gospodin Kramer i ja smo prošlog tjedna bili na onom velikom sastanku i vijeću koja je održala vijeća ministara u Amsterdamu i tamo je kazano na vijeću ministara prometa i telekomunikacija da ste vi stigli praktički u sredinu da ste završili drugi stupanj vašeg razvoja, a to je malo drugčije od ovo kako ste vi to prezentirali. Onda je pitanje da li ćemo ikada doći do stupnja pet, koliko bi, koji bi trebao finalni stupanj biti vašeg projekta. A ako ćemo doći, kad bi to bilo? Zatim imam još jedno pitanje gospodinu Milleru. Mi smo, poznajem Sion, to je jedan krasan, miran gradić. Ja sam tamo i u okolici proveo ne jedan godišnji odmor. Prekrasna je okolina, divan je gradić sa krasnom crkvom. I sad, e, to imamo jako puno interakcije na cesti, puno djece, puno pješaka koji prelaze cestu i tako dalje. Dakle, gužvu na tim cestama. Zato je pitanje zašto niste taj svoj pilot projekt postavili u stari grad od Berna, recimo stari gradski centar Jezgo, nego baš tamo. Hvala, sad je kolega Ertuk na redu. Ismail Ertug. Hvala lijepo. Hvala vam na ovom prezentaciji studija i vašim predavanjima. Dakle, automatizirana vožnja je, spada zapravo u jedan od mojih najdržih hobija. I u Europskom parlamentu jedan dobar dio nas smatra da je to jedna od najprivlačnijih, najzanimljivijih stvari koje mi kao politički odgovorni ljudi s kojima se moramo baviti i kojima ćemo se sve više baviti idućih godina. Ali sad dobro, neću sad eh, dužiti i govoriti o tome što sve mi očekujemo na tom području od komisije. Ali, mislim da nije krivo ako kažem da u programu Obzor 2020 je predviđeno oko 100 milijuna eura za područje automatiziranog cestovnog prevoza i mislim da je to jako dobro da se će to biti izdvojeno, ali ne trebamo se prerano veseliti ni previše veseliti, jer koliko ja znam, Amerikanci iz SAD-a su iz svog proračuna državnog izdvojili 4 milijarde eura, tako da bi se vidlo u kojim kategorijama mi govorimo i mislimo. Međutim, dobro je da imamo išta. Međutim, mislim moram to reći, ja sam mislim da europska politika tu jako zaostaje i da bi morala ozbiljno razmisliti o tome ne bi li možda izumila još neki poseban instrument za poticanje digitalizacije čitavog prometa, posebno naravno cestovnog. Zbog toga je, kažem, moja jasni apel Europskoj komisiji da ovdje stvori jedan jasan pravni okvir koji bi sve ova otvorena pitanja o kojima smo danas razgovarali, rješavao, kao što je recimo odgovornost, e, kibernetička sigurnost, tehnički pregled i stavljanje na cestu, znanstveni razvoj i tako dalje, a zatim osim pravnog okvira da se pobrine i za adekvatna financijska sredstva, da se pomogne i potakne taj razvoj ali sad neću dalje više o komisiji, nego kada mi tu gospodin Miller možda da postavim neka tehnička pitanja. Prvo pitanje koje nam se uvijek iznova nameće dobro, ako nam ruke više neće morati biti ili čak neće smjeti biti na volanu, nama bivšim onda u tom trenutku bivšim vozačima, šta se događa ako dođe do nesreće, nesretnog slučaja? i to ne mislim toliko u smislu odgovornosti ko plaća odštetu, nego šta će se dogovoriti tehnički što se događa. Može li se već danas osigurati da će svi ovi pomoćni sustavi, radari, kamere i sve ostalo, da li će ti sustavi onda intervenirati i koliko su oni pouzdani? A zatim, da li bi vozač onda u takvoj jednoj, da li on u situaciji nužde može i da li treba onda intervenirati? jer tu postoje različite varijante za buduća automatizirana vozila. Neki recimo predviđaju vozila uopće bez volana, a drugi se bune protiv toga. Pa me zanima kako ste zamislili da li će imati volan i da li će se moći u toj situaciji nužde uključiti vozač. I zatim koliko vjerojatnim procjenjujete da može doći do serijskih grešaka, dakle grešaka u serijskoj proizvodnji, koliko je visok taj rizik po vama? jer e, ako imate ogromne serije koje su proizvedene sa takvim greškama, onda možda i mogućnost opoziva tih vozila na popravak i nije tako velika. Sada Dominik Rike. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja bih htio reći da smo ovdje spomenuli niz problema koji se tiču našeg razvoja, dakle kapaciteta da, u, da u možemo prijeći iz kategorije 2 sve do kategorije broj 5 ali moje prvo pitanje koje bih e, postavio govornicima je to što sam zapravo iznenađen vezano uz razdoblje koje nam je potrebno da dođemo do kategorije broj 5. Dakle, kažete nam da će nam biti još potrebno 20 godina da dođemo do te kategorije broj 5, a kada vidimo što se dogodilo od početka tog koncepta i današnjeg dana, prošlo je nekoliko godina, svakako ne desetljeće. Dakle, zašto mislite da će trebati toliko vremena? Mislite li da će biti potrebno toliko vremena da bi se razvili sami modeli vozila ili mislite da će biti potrebno da se tehnološki razvije infrastruktura što je složeno i e, isto tako da će biti potrebno izgraditi kapacitet, izgraditi sigurnost ili mislite da će doći do problema pri ulaganju u infrastrukturu. Dakle, e, bile potrebne značajne svote da uložimo u infrastrukturu. I još jedno drugo pitanje, po vašem mišljenju, razvoj ovakve vrste vozila, vozećih vozila, mislite li da bi to trebalo poticati prvo u gradskom prometu? To se radi u Maršelu ili u nekim drugim gradovima gdje se već eksperimentira s time ili bi trebalo velike prometne osi ciljati dakle, razvoju u gradovima ili mm, jel bi trebalo to kombinirati samo sa drugim vrstama prometa, sa pješacima ili sa biciklistima ili bi trebali peći na javni prijevoz na srednju ili daleku udaljenost. Dakle, bili bilo bolje da se posvetimo pitanju tog prometa u gradu ili tog prometa na velike udaljenosti. I mislite li, ili mislite li da će vozila moći jednako učinkovito se upotrijebiti kako u gradskim, tako i u svim drugim područjima. Eto, to su pitanja koje sam htjela postaviti. Hvala lijepo, sada Karin Madeli. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ovo je tema oko koje sam ja vrlo strastvena jer sam ja izvjestiteljica za eh, gradsku mobilnost, ali i zbog toga što smo sada ušli u 21. stoljeće i ovdje zapravo mi radimo na razvoju robota i e, tu imamo inovacije. Moje prvo pitanje što se tiče troškova, koliko danas stoji jedno samo vozilo? Znate li koliko će nas to koštati? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje, slažem se s Dominikom Rikem Dakle, već imamo povezano vozilo, imamo neovisno vozilo koje bi trebalo stići za 10-15 godina, zatim ćemo imati autonomno vozilo. Pitanje je zapravo odgovornosti. Dakle, tko će biti odgovoran u slučaju nesreće? Budući da nema vozača, jesu li to proizvođači, jesu li to um, informatički sustavi, oni koji njima upravljaju ili tko? Mislim, to su ona pitanja koje se postavljaju nama zakonodavcima. Dakle, imate li već nekih ideja vezano uz tu odgovornost? Zatim, druga stvar. Imali smo aferu sa Volkswagenom i što smo tada čuli? Čuli smo da mnogi proizvođači vozila ne poštuju europske norme. I često su to neizravno zapravo građani, oni koji snose te troškove. I dakle, pitanje Volkswagena će baciti svjetlo i na pitanje vozila u budućnosti. Jer pravo pitanje je tko će izdati odobrenja za ta vozila, kako će se provesti homologacija tipa vozila, tko će izdati odobrenja za ta vozila kako bi se ona pustila u optica i na ceste. Posebice kada se radi o ovim novim vozilima, bili nam za to bila potrebna jedna europska agencija, dakle za ta buduća vozila. Naravno, mnogo ste govorili o klimi a ja sam izvjestiteljica, kao što sam rekla, za održivu urbanu mobilnost i moram vam reći da ova povezanost neće nadomjestiti već postojeća vozila, već ćemo zapravo imati još i više vozila na cestama zbog povezane vožnje. Jer tu trebamo biti pažljivi, mi nećemo smanjiti broj automobila, iako ste evo predstavili i tip busa iz e, budućnosti, dakle kada se radi o kolektivnoj vožnji, ali mene zanima, baš kad govorimo o energiji, na kojem tipu goriva će voziti ta vozila? Će li to biti struja, hoće li to biti dizel? Jeste li već mislili iskoristiti nova goriva, goriva budućnosti? Imam mnogo pitanja, gospodine predsjedniče, i vjerujte mi, evo, brzo prolazim kroz njih. Znam da imamo i druge govornike Evo još dva pitanja bih samo postavila. Pitanje zaštite podataka, toga ste se samo dotakli, a pitanje zaštite podataka će biti veoma komplicirano pitanje. I evo, pridružujem se onome što je rekao Dominik Rike, povezana vozila neće postojati ako se ne konzultiraju gradovi, ako se ne konzultiraju lokalna tijela samouprave, zato što će nam trebati ne samo novi zakon o vožnji, nego novi zakon e, iz, iz o prometu u gradovima. Hvala. Peter Lundgren, izvolite. Hvala lijepa. Dakle, sama pomisao na samovozeće, samovozeći auto me zapravo fascinira. Jer svi znaju da ja jako volim voziti auto, sad pomisao da, da jednog dana nećemo moći voziti ili trebati ili čak smet to baš, to mislim da i nije baš jako dobro. Ali evo recimo, mis, gledajte, sjedite pred kompjutorom doma, jer jedan puta ništa više ne ide, kompletan sustav padne, znači najbolje vam je da sve isključite i da probate onda restarte. To obično činimo ako nam doma padne sustav. Ali što ćete ako vam se to dogodi u autu koji se vozi? onda pit, pitanje kako će to ekonomski izgledati, kako će se to isplatiti, kako će, koliko će to biti uopće plativo i isplativo, da li će se to morati ljudima praktički nametati da, se, da to prihvate, da li će ljudi biti jako protiv da li će prosvjedovati protiv toga, dakle mislim da bi to morao biti slobodni odabir svakčiji, da li želi prihvatiti takvu samo auto ili će nastaviti sam voziti i da li se osjeća dovoljno sigurnim kad je u rukama kompletno elektronike. I onda još nekoliko pitanja. Osiguranje. Što u slučaju nesreće? Tko, plaća osiguranje? Tko je nadležan i kako će se to izgledati? jel će se to ljudima jednostavno naturiti kao obaveza ili će oni moći e, birati. Hvala gospodin lider Dieter Lepknot. Hvala i moje pitanje ide u istom pravcu. Ja sam apsolutno oduševljen već i sadašnjim sustavom gdje imamo sustav automatiziranog asistenta u vožnji, pomoćnika u vožnji. Ali kad govorim s našim građanima onda vidim da je jako puno straha pred tim razvojem. Svi se boje šta će biti ako dođe do nekakvog zastoja ili pada te tehnike. Šta se onda događa? I onda mislim da naravno mi se veselimo tome, kad kad pravimo i viceve, sve u svemu sa velikom radošću, to iščekujemo danje razvoj, ali stvarno su to ozbiljna pitanja, što ako dođe tako pada? Sada Izabela Del Monte. Hvala vam. Ja nemam mm, straha, ja se ne bojim te automatizirane vožnje i zapravo ja bih predložila da, da to svi probamo pa bismo možda se riješili naših strahova. Isto tako valja podsjetiti da i mm, zrakoplovi se voze na isti način i da zapravo se niko tu ne treba bojati. Ja imam zapravo neke praktične sumnje. Automatizirana vožnja traži određenu infrastrukturu koja pak ovisi o javnim ulaganjima. Dakle, ne ovisi samo o receptorima tih senzora, već o cijeloj povezanosti. Mi imamo jedan dio europskog teritorija na kojem nema niti pojasnog interneta. Stoga se mm, ne moramo zapitati koliko će vremena biti potrebno za razvoj tehnologija za automobile, već koliko će vremena trebati za unaprijediti infrastrukturu. Druga tema koja mene brine je odgovornost. Mislim da je tu malo, da smo tu malo u sivom području. Ovdje smo se koncentrirali na e, subjektivnost i na opreznost vozača. Dakle, vozač e, prilagođava vožnju klimatskim uvjetima, e, uvjetima njegovog vozila. Dakle, tu je cijela jedna osobna procjena, a to onda sa sobom nosi i pravne procjene. Ako se jednoga dana nešto dogodi, jasno je da će tu biti čitav niz čimbenika, dakle vozač, proizvođač, prepreka do koje je došlo i ja mislim da će to uplašiti potrošača u trenutku kada će odlučivati hoće li doista kupiti to vozilo ili ne. E, tu zasigurno ima jako puno e, mogućnosti. Ljudi će moći postati e, neovisni u upravljanju ovim vozilima. No, zanima me koji će biti troškovi. Trebalo nam je 20 godina da električni automobili budu dostupni građanima i e, možda u budućnosti zapravo se neće niti toliko govoriti o kupovini, već će se kupovati usluga, a ne samo vozilo. Stoga, smatrate li, e, je li to prava budućnost? I e, to vjerojatno više neće biti tradicionalno vozilo, kakvim ga danas zamišljamo, već kako su ga prije nekoliko godina zamislile e, znanstveni, e, znanstveni časopisi zapravo da se to vozilo u nekom trenutku može pretvoriti u nešto potpuno drugo. Hvala vam, a sada gospodin Deli. Hvala. Budući da nemamo jako puno vremena, htio bih se osvrnuti na dvije točke. Gospodin Noike Power je e, govorio o povezanosti. Mene zanima kada razmišljam o sustavima koje koriste proizvođači, te e, zapravo kakva je kompatibilnost takvih e, sustava. Mnogo se govori o pametnim telefonima, o računalima, vodi se rasprava o tome kako će Windows i Androidi funkcionirati. Zapravo već i tu sada ne funkcioniraju neke stvari. I zato, na primjer, mene zanima kakav će učinak imati na inovaciju u automobilskom sektoru. Kako se ne bi dogodilo ono što se dogodilo Nokia, svi dobro znaju za tu priču. Nokia je proživjela zlatno razdoblje mobilne telefonije, a onda u jednom trenutku su se nametnuli razvoj tehnologije koji su dolazili iz drugih regija. Kako ćemo pomiriti dakle, taj aspekt inovacija u sektoru, u automobilskom sektoru? I još jedno pitanje ja sam e, razmišljao što će se dogoditi u slučaju nesreće. Što će to značiti za osiguranje? Kakvu vrstu osiguranja će trebati imati? Ja nisam još razgovarao sa osiguravajućim društvima, ali kako se oni pripremaju na tu veliku e, novu promjenu? Hvala, sada gospođa Delvo. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti na tome što ste organizirali ovo javno saslušanje. Ja nisam član ovog odbora, ali sam u odboru za pravna pitanja i predsjedam jednom ravnom skupinom o pravnim i etičkim implikacijama robotizacije i u tom smislu me zanimaju i vozila bez vozača, a to je jedna kategorija koja spada u robote i prije svega govorimo o odgovornosti, o osiguranju. Zakonodavno izvješće na vlastnu inicijativu ćemo predstaviti krajem svibnja i nadam se da će vaš odbor moći doprinijeti tome jednom kada se izvješće objavi. Ja imam jedno vrlo konkretno pitanje, zapravo želim se novezati na sva ona pitanja koja smo već čuli. Imam jedno konkretno pitanje upućeno gospodinu Milleru. Dakle, to iskustvo iz Siona, koliko svačam, to je veliki izazov za informatizaciju, za komunikaciju, za razmenu podataka. Moje pitanje je sljedeće. Je li grad Sion trebao prilagoditi ili urediti posebnu infrastrukturu kako bi dopustio prometovanje busa bez vozača, jer koliko svačam busevi ne mogu voziti na svim cestama. Je li to jednostavno zato što je tako bilo najjednostavnije ili zato što infrastruktura nije pogodna za to? Hvala vam. Hvala. Ja ne želim samo zahvaliti na vašoj intervenciji, nego i na tome što ste ovdje, jer nas uvijek neseli kada i druge odbore zanimaju naše teme, mm. dakle kada dođete i saslušate naše, izlaganja, mi, ćemo onda ostati u kontaktu, dobrodošli u našem odboru i mi ćemo nastaviti surađivati. Sada je Žož Bach sljedeći. Hvala vam gospodine predsjedniče. Luksemburški kolege, njih sve zanima. Oni su i velika zemlja. Nije nas toliko mnogo, ali smo učinkoviti. Mnogo kolega je već postavilo pitanje vezano uz odgovornost. Meni se to čini složenim. Svi znamo da kada dođe do tehničke pogreške, da se onda povlače vozila sa tržišta. Sa svim onim što je povezano s time, koliko je to teško za industriju, koliko onda od toga pati njihov renome i tako dalje. Možda možete malo razjasniti ovo pitanje odgovornosti. Moje drugo pitanje tiče se fleksibilnosti. Cestovni promet, vozilo i teretna vozila za mene predstavljaju jednu veliku prednost a to je da su fleksibilni od e, vozila na tračnicima, primjerice željeznica, e, tramvaj i tako dalje. Ovdje mi se čini da bi zbog tehničkih e, obilježja na samom vozilu, ali i u samoj infrastrukturi moraju odustati od velike količine te fleksibilnosti koje inače imaju. Je li to točno, je li to poželjno i e, koje je vaše mišljenje o tom ograničavanju fleksibilnosti? I moje treće pitanje je slično onome što je, su rekli kolege Kohideli. Deli kao prvo, strahovi i zabrinutosti naših građana zbog tehničke neispravnosti, ali i zbog hakerskih napada. I onda ono drugo što je spomenuo Andor Deli, a to je ta europska suradnja. Možete li se zamisliti, mislim već osjećamo da svaki veliki proizvođač automobila E, proizvodi vlastito istraživanje, da izrađuje vlastite komponente, da ta suradnja trenutno se ne odvija onako kako bismo mi to htjeli. Možete li se zamisliti da automobilska industrija može ići u smjeru Airbusa i da može izraditi jedinstven europski model po pitanju ovih autonomnih sustava vožnje? Hvala. Hvala. I ja sam se isto tako javio kao a zatim ćemo čuti i odgovore automatizirana vozila nisu novost. Ja dolazim iz Berlina i već sam jednom spomenuo da smo prije 30 godina imali automatiziranu liniju metroa, to je linija broj 4. Nije bilo vozača, ali nije smo se usudili e, pustiti e, tu liniju, ta kola u opticaj i onda smo jednostavno postavili nekoga da sjedi kao vozač u tim vozilima, a zapravo nisu baš vozili. To je jednostavno tako kako bi građani bili razuvjereni. I u Lilu imamo nešto slično, ili ono i tako dalje. To nije ništa novo, ali novost je automatizirano vozilo. Automatizirana vozila. I zbog toga mi je najbolja rečenica bila sljedeća, da se pređe sa vozila bez vozača na vozače bez vozila i mi smo rekli da vozilo u prosjeku doživi 10 godina. Mislim, vozilo doživi dulji životni ciklus, ali e, u prosjeku, ali jedan sat obično samo se provede u vožnji, a 23 sata vozilo stoji. A sada ako imamo vozače bez automobila, onda ćemo imati puno manje automobila i baš je to i opasno za automobilsku industriju. Mogu se samo pisati kada smo imali sastanak Velo City u Minhenu, tadašnji minhenški gradonačelnik je rekao na engleskom BMW to znači za budućnost kao kratica biciklizam, podzemna željeznica i hodanje pod engleskom kraticom. To sam smatrao vrlo smijonim od jednog gradonačelnika gdje je BMW gdje je BMW sjedište u Mitjenu. Što znači da moramo iz automobilsku industriju naći rješenja kako da oni prežive, kako da spase radna mjesta. Prije 25 godina je Daimler-Benz našao jedno dobro rješenje. Daimler je gradio regionalne vlakove, tramvaje, međugradske vlakove, bicikle, a ne samo osobna vozila i kamione su gradili. Dakle, evo iz Švicarske to je apsolutno tipično da dođe ta ideja da se to prebaci na javni prijevoz, a ne samo na mobilizirani međugradski prijevoz. Smatrate li da je to i prilika za automobilsku industriju da promijeni svoj način razmišljanja i da e, od automatiziranih e, podzemnih e, željeznica, tramvaja, buseva se prijeđe i na vozila kako bi se spasila ta radna mjesta. Mislite li da je to prava perspektiva ili je to samo jedna maštarija? I sada imate mogućnost odgovoriti. Gospođa Frison je prva. Hvala vam. Evo čula sam jako puno različitih ideja i prijedloga za daljne istraživanja. Pokušat ću odgovoriti na nekoliko pitanja, a onda ostaviti vremena i ostalim eh, govornicima koji su ovdje ipak eh, kao predstavnici industrije. Što se tiče naše vizije, ovi sustavi automatizacije vozila i povezanosti vozila e, nam mogu pomoći u razvoju nove, novog načina mobilnosti. Mi smo u izvještaju e, napisali ono što je rekla gospođa Monte danas, a to je da ti sustavi mogu imati ogroman potencijal, pogotovo na urbanoj razini. Ako razmišljamo recimo o dijeljenju mobilnosti, mobilnosti kao usluzi, to se sve češće koristi. Mi smatramo da ako budemo išli u tom smjeru da bismo mogli stvarno napraviti velike pomoke. No ako stvari odu u drugom smjeru, to bi moglo predstavljati i ozbiljnu opasnost. Zato se mi koncentriramo uglavnom na urbane sredine. No, ovi sustavi i ove tehnologije mogu pomoći i izvan urbanih sredina, recimo na autocestama. Recimo održavanje stalne brzine vozila, to je sustav koji može pomoći e, sigurnosti vozača. Mi ne smatramo da se ovo treba provoditi u samo jednoj vrsti okruženja. U našem izvještaju stoji da se različite razine automatizacije mogu primjenjivati u različitim situacijama. No, u svakom slučaju u našem izvještaju stoji da potpunu automatizaciju očekujemo tek dugoročno. Zašto? Iz mnogih razloga. Kao prvo zbog sigurnosti. E, u smislu da i testiranje takvih alata mora biti e, primjereno. U ovom trenutku još uvijek nemamo testove koji bi dokazali sigurnost takve takvih alata. Niti u SAD-u toga nema. Zato što ako ste pratili što se događa sa Google automobilom, oni su priznali, zapravo tvrde da možete imati e, vozilo bez vozača, dakle da stroj upravlja vozilom, no agencija je vrlo jasno rekla dobro, ali mi još uvijek nemamo test kojim bismo potvrditi, kojim bismo potvrdili, potvrdili sigurnosna obilježja tog vozila. Dakle, to je nešto što treba još riješiti. Što se tiče osiguranja, tu smo malo manje e, zabrinuti. I to zbog toga što e, postojeći zakonodavni okvir može regulirati ova područja ja mislim da ćemo se okrenuti e, sustavu u kojem će odgovornost za proizvod e, biti sve prisutnija. Isto tako smo vrlo jasno rekli da zakonodavci moraju vrlo jasno pratiti taj proces zato što će se stvari mijenjati s obzirom na situaciju. Zatim, predstavnici industrije osiguranja s kojima smo razgovarali, postavili smo im e, pitanja E, o tome što misle o prelasku na automatizirana e, vozila. I kao što sam rekla, mi ćemo sve više okrenuti sustavu odgovornosti proizvoda. Mislimo da e, moramo voditi računa o građanima i da to prihvate i to smo naveli u našem izvještaju. Ljudi su još uvijek skeptični prema ovakvoj E, tehnologiji jer na kraju krajeva će potrošači, ljudi biti ti koji će ta vozila morati htjeti kupiti. E, mislim da bi se jedna neovisna nova agencija trebala baviti tom tehnologijom i htjela bih vas podsjetiti da ako e, razmišljamo o plasiranju ovakvih proizvoda na tržište u cijelom svijetu, razmislite o tome da nam je potrebna i globalna svjetska institucija koja bi se time bavila a povjerenstvo za Europu UN-a već radi na tome i to je recimo platforma na kojoj se može razgovarati o svim tim pitanjima i razgovarati o eh, potrebama iz naše europske perspektive. Hvala vam gospodine izvolite. Ja, vielen Dank. Ich würde natürlich... Eh, Hvala vam lijepa. Ja bih naravno htio reći mnogo toga, ali usredotočit ću se samo na one, one tehničke odgovore koje ja mogu vam dati kao predsjednik Estraka, Gospodine Van de Kampu i gospodine Rike, vi ste govorili o vremenskim rokovima i na kojoj se razini trenutno nalazimo. Na četvrtoj stranici prezentacije ETRAKA se upravo to prikazuje. Mislim da nismo u suprotnosti, mi smo trenutno na razini broj 2, to su vozila koja možete kupiti i upravo se nalazimo na granici, e, na prijelazu iz razine broj 2 na razinu broj 3, dakle tu nije ništa oprično, mi smo baš na sredini tog procesa. Zašto to toliko traje? Pa s jedne strane, u prošlosti nismo uopće imali te tehničke mogućnosti, senzori, kalkulacije u vozilu, nismo mogli postići uz razumne troškove. Što znači da se postupno počinje sa uvođenjem tih sustava za podršku vozačima i svi se sjećate e, uvođenju e, ABS-a i to je jedan e, takav sustav koji smo već tada u prošlosti mogli uvesti i taj razvoj će se i kontinuirano dalje odvijati. Gdje će se to prvo dogoditi? jasno je da će se prvo to dogoditi izvan gradova, dakle kada se radi o automatiziranoj vožnji, da je to tehnički gledano jednostavniji slučaj. Vožnja na autocesti je tehnički gledano dosta jednostavna stvar, dosta jednostavna stvar naspram vrlo složene prometne situacije u gradu sa mnogo e, prometa iz različitih smjerova, sa mnogo različitih prsta stanica E, i stoga je jako jasno da će se to prvo dogoditi izvan gradova i tu nam je onda potrebna ta infrastruktura podataka i ta telekomunikacijska infrastruktura. I postepeno će se to zatim proširiti na gradove. Zatim, gospodine i gospodine Bach, govorili ste o nesrećama na cestama. Automatizirana vozila će moći ponuditi viši stupanj sigurnosti, ali 100% sigurnost ne postoji. Biće i dalje nesreća na cestama i to neće moći spriječiti niti automatizirano vozilo. Mi kao industrija se tu manje pribojavamo e, tehničkog propusta u sustavima, jer ti sustavi e, se mogu zagasiti i mogu odasati u porozorenje. Primjerice, već danas to znate na temelju senzora za radar, za udaljenost, e, kada vozite pod snijegom, onda dobijete obavijest da se senzor zaledio i da vozač mora sam preuzeti odgovornost što se tiče razmaka. Ali sigurno će postojati i situacije gdje će vozilo sa svim tim senzorima ipak e, biti neuspješno u tome da spriječi sudar. I mnogo pitanja je postavljeno vezano uz to kako da tu se odlučimo. To je vrlo važno pitanje i tu nam je potrebna i pomoć Europskog parlamenta. Na kraju krajeva neće se rasprava razvijati o tome tko će biti žrtva sudara. To senzori neće moći niti razlučiti, već ćemo tehnički napraviti ono što je moguće. Dakle, kao prvo ćemo pokušati izbjeći sudar, ako je to moguće, a ako to nije moguće, onda ćemo izabrati tehnički neke druge opcije, primjerice da što više energije iz, toga izvučemo, dakle da kočimo, kočimo, kočimo i zatim eventualno ćemo možda doći do sudara. To će biti tehničko rješenje. I upravo tu nam je potrebna podrška zakonodavca, potrebne su nam e, postupci za ispitivanje i za testiranje, postupci koji su prihvaćeni da kažemo evo to je najaktualnije stanje tehnike i te opcije su kao takve u redu. I još jednom, ta vozila će biti mnogo sigurnija od e, današnjih vozila, od današnje vožnje pod vozačima, ali naravno rizik će i dalje postojati. Zatim, gospodine Lundgrenu, vi ste apelirali e, na vožnju i na veselje pri vožnji, ali moram vas malo razočarati. I današnja vozila, barem ako ste kupili e, vaše vozilo u proteklih 10 godina, e, su danas puni elektronike, puni računalnih sustava i jedno prosječno vozilo ima sada više sustava za kalkulacije nego što je to imala primjerice raketa NASE pri prvom E, poletu na mjesec. Mi u našoj industriji e, koristimo potpuno drugačije standarde nego što to koristimo u e, industriji zabave i zbog toga automobil nije slovno računalo sa četiri kotača ili mobilni telefon na četiri kotača. Veselje pri vožnji. Dakle, automatizirana vožnja je zapravo uvijek opcija. Mi mislimo da još dugo vremena nećemo moći nadomjestiti vozača, ali to je ponuda. Dakle, ako to vozač želi u posebnim situacijama može to koristiti. A neovisno o tome će svakako imati mogućnost um, sigurnosno gledano preuzeti kontrolu nad vozilom. Gospodine Deli, vi ste govorili o razmeni podataka. Tehnički gledano već danas se odvija razmjena podataka i to vrlo dobro. Problem neće biti to. Problem će biti više na političkoj strani, dakle koji podaci se razmjenjuju i s kime. Dakle, koji podaci se razmjenjuju. I tu moramo jasno razlikovati o kojim se točno podacima radi. S jedne strane imamo e, podatke povezane sa sigurnošću, upozorenja, vezano uz opasnost koju trebamo razmijeniti sa svim vozačima na nekom području. A s druge strane imamo e, jako privatne podatke koji se nikoga ne tiču. I zatim postoje podaci koji se nalaze između toga, podatke koje možemo izmenjivati u anonimiziranoj verziji i zatim postoje podaci koje možemo razmjenjivati isto tako vezano uz neke internetske usluge ili nešto slično ako se vozač time složi, ako je za to. Dakle, u budućnosti ne bismo trebali govoriti o podacima, već bismo trebali govoriti točno o kojim podacima na kojim podacima se radi, koje podatke moramo izmjenjivati, koje nipošto ne smijemo izmjenjivati i koje podatke možemo izmjenjivati s vremena na vrijeme. Jedna završna primjedba, gospodine Bach. Govorili ste o jedinstvenim e, modelima poput Airbusa. Mislim da je europska automobilska industrija ponosna na to što se godinama održava u okviru javnog natjecaja upravo zato i želimo imati javno natjecanje, to je tržišno natjecanje. Želimo imati različita poduzeća sa različitim ponudama e, vezano uz e, dionike, vezano uz dobavljače, vezano uz e, proizvođače, ali mi radimo i na istraživanju i jedan od najboljih primjera je europska platforma AirTrack gdje smo se usuglasili sa svim dionicima kako bismo rekli kamo želimo usmjeriti istraživanje i gdje želimo postaviti temelje. Dakle, s jedne strane zajednički postavljati temelje kao na primjer putem, ove putem naše tehnološke platforme, ali s druge strane tržišno natjecanje kako bi europski sektor bio konkurentan i unutar globalnog natjecanja. I gospodine Krameru, Krameru vezano uz modele kolektivnog korištenja automobila, dakle, dakle takozvani car sharing, ova naša industrija to jako podržava i u mreži Ertraka spominjemo tu temu kako bismo gradove rasteretili, kako bismo bili učinkovitiji po pitanju emisija CO2. To aktivno podupiremo, ali ja tu ne vidim nekakvu veliku prekretnicu do koje dolazi zbog toga, zbog sharinga. Baš nasuprot, s time se e, još i više koriste vozila i vezano uz učinkovitost koju nam daju ta vozila. Moram reći da to ne dovodi do nekih radikalnih promjena za automobilsku industriju. To je bilo to više manje. Hvala vam. Hvala vam. Moram vam samo reći da model kolektivnog korištenja automobila u vremenu e, nadomješta, dakle jedno vozilo unutar tog sustava nadomješta deset običnih vozila. Evo sad još jednom gospodin Müller koji ima priliku odgovoriti na pitanje. Hvala vam. Evo ja bih se najprije obratio gospodinu Van der Kampu. Mi smo željeli krenuti s našim pilot projektom u jednom manjem području zato što je tu mnogo lakše okupiti različite dionike, lakše je uvjeriti ljude, zato što danas glavna prepreka nije tehničke prirode, već je glavna e, prepreka uvjeriti ljude. E, to je možda malo lakše u Švicarskoj nego negdje drugdje i upravo zbog toga i sada radimo na prvom pilot projektu o, na normalnim cestama. Naravno, mm, u okruženju grada, tog švicarskog grada. Ne možemo sad e, staviti da vozilo ode u Berlin, ali možemo se voziti oko e, tog grada. E, mi smo htjeli Nismo htjeli zamijeniti naše buseve ili podzemnu e, željeznicu, već e, automobile. I to je mnogo lakše pronaći u e, manjim gradovima i u možda ruralnim područjima. Onda da odgovorim na pitanje o sigurnosti. Shvatio sam da sam bio možda malo prebrz kad je reč o tehničkim aspektima naš šatl nema mjesto za vozača, nema e, volan i nema kočnice. Dakle, to uopće nije predviđeno mjesto za vozača, dakle imate samo jednu tipku na kojoj piše stop. I sada vi možete tvrditi da je to e, opasno, ali kao što je kolega rekao, jedan odličan način da se smanje opasnosti je naravno smanjiti brzinu. Stoga e, naš šatl vozi tek 20 e, km na sat, to je za dakle, promet unutar grada u redu, tehnički može ići i mnogo brže, ali iz sigurnosnih razloga smo krenuli sa tom manjom brzinom. I zbog toga isto tako ta vozila ne voze 200 km na sat, već će biti sporija, a to će onda smanjiti i e, mogućnost od nesreća. Možda da odgovorim gospodinu Rikeu na francuskom kako bih odao počast e, državi koja me usvojila. Što se tiče vremenskih okvira, naravno slažem se s vama. Prije godinu ili dvije godine ja bih još rekao da ćemo morati pričekati 20 godina, ali danas više nisam toliko siguran u to, jer ta vozila već postoje barem što se tiče te primjenje u javnom sustavu prijevoza, gdje naravno imamo kontrolu koja se krije iza toga, imamo zadan, zadanu rutu koja je malo ograničenija, ali to postoji. Najveća preprika za ubrzani razvoj danas predstavlja zakonodavstvo, dakle odobrenja. Čeka se homologacija tipa od federalnog švicarskog ureda za promet i nadam se da ćemo to uskoro dobiti. Ali naravno malo treba prilagoditi svo postojeće zakonodavstvo kako bi tako nešto omogućili. Manje je problem e, odgovornost kada to promijenjemo u sustavu javnog prijevoza jer smo već naravno i dan danas mi odgovorni za naša vozila. Mi smo naviknuti da našim putnicima jamčimo sigurnost i da preuzmemo odgovornost ako nešto pođe po zlu. I na posljedku smo manje zabrinuti za ovo vozilo nego za obično vozilo, zato što će ovo vozilo imati nekih deseta kamera na sebi, što znači da ćemo e, lakše dokazati e, tko je bio u krivu, je li to bilo naše vozilo ili možda neka treća stranka i stoga mislim da to nije najveća prepreka, ali opet to treba razjasniti i zakonodavstvo treba biti primjereno. Zatim je postavljeno pitanje vezano za infrastrukturu. Tu vas mogu doista razuvjeriti nasuprot e, bivšim očekivanjima gdje smo mislili da će se govoriti o velikim troškovama, govorilo se o vođenim vozilima na autocestama, a ovdje se zapravo radi o doista autonomnoj tehnologiji, što znači da neće biti potrebna nikakva infrastruktura. Jedina infrastruktura koja nam je potrebna na cestima je ta da e, smo trebali postaviti e, znak za zaustavljanje, da se dakle vozilo tu zaustavlja. I zapravo to uopće nije teško. Možete imati aplikaciju na mobilnom telefonu i zatražiti da vozilo dođe po vas. Dakle, problem se ne javlja po pitanju infrastrukture. I trošak je isto tako dosta umjeren. Dakako da se tu radi o dosta novim vozilima koji se izrađuju u maloj seriji proizvodnja, ali to su električna vozila e, koja imaju senzore i e, softver za upravljanje. No to nije toliko skupo koliko biste to mogli zamisliti. I naravno e, to nije toliko skupo ako to vozilo služi jednoj osobi jedan sat dnevno, već ako se putem tog vozila prevoze više osoba. E, I dakle, možemo imati dakle kolektivno korištenje jednog vozila i možemo upotrijebiti to vozilo i baš kao u sustavu javnog prijevoza. Već smo do sad u našim vozilima za javni prijevoz prevozili građane. Vi ne vozite vaše busove, vi ne vozite vaše pozemne željeznice i to vam odgovara. Zato što znate da se time dobro upravlja, da je to dobro uređeno. I to je nešto što mi očekujemo od ovih vozila. Prve reakcije su izuzetno pozitivne. E, to nas dosta veseli, a to isto tako veseli i putnike. a kako bismo objasnili način na koji funkcionira to vozilo, imali smo na početku jednu osobu koja je pratila e, putnike, ali koja nije preuzimala kontrolu nad vozilom, budući da to vozilo nema niti kočnice, niti volan. I čak i novinari koji su iz čitavog svijeta dolazili kako bi istestirali to vozilo u proteklih nekoliko mjeseci su nam dali pozitivne e, kritike i to nas jako veselilo jer su oni među najvećim kritičarima. I dakle to je to što se tiče primjene e, ove tehnologije, barem kada se radi o sustavu javnog prijevoza. Hvala. Hvala vam lijepa. S ovima smo završili sa prvim panelom, sa prvom raspravom koja je bila vrlo zanimljiva. Sada prelazimo na drugi panel i zamolit ću vas da nam se produžite ovdje gore. I think we can continue. Možemo nastaviti. Please take a seat. Und wir kommen nun zu dem zweiten panel. Prelazimo sada na drugi panel, panel o inteligentnim prometnim sustavima i diferenciranom određivanju cijena za mobilnost. Prvi govornik je Erik Sampson sa sveučilišta Newcastle iz Ujedinjene kraljevine. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Možda riskiram da vam govorim nešto što već znate, ali promet je vrlo kompliciran. Potražnja neprstano raste, pritisci su stalni zato što ne možete nikako ispuniti tu potražnju. I tradicionalni lijenkovi je dakle da se smanji potražnja, zato već imamo alate, te da učinimo nešto kako bismo povećali ponudu. A tradicionalna, tradicionalno rješenje uvijek bilo graditi više infrastrukture. Pametni sustavi prijevoza mogu povećati ponudu, ali da pritom ne, da se ne gradi više infrastruktura. Um, nastali su zbog događaja u čitavom nizu godina. Ja sam evo popisao te trendove. Neću sada detaljno analizirati svaki od njih, prepoznajete, no istaknuo bih neke e, kao posebne primjere. Pametni telefoni, računala i vozala postaju se pametnija, no e, svi se oni pretvaraju u uređaje koji prikupljaju podatke dostupnost otvorenih podataka i to posebice od e, vlada, transformira tržišta prijevoza i isto tako prelazimo sa vlasništva nad vozilom na pružanje usluga. Na taj način se omogućuju nove ideje, novi procesi i tako Zatim vozila postaju e, hardware, u zrakoplovstvu nije više to ništa novo i to kontrolira software. Već e, je to spomenuto, automatizirano kočenje, pomoć pri parkiranju i tako dalje. A i digitalni sustavi reagiraju brže nego ljudi airbag izlazi mnogo brže nego što čovjek mora, može uvidjeti da će se dogoditi nesreća i reagirati. Stoga pametni prometni sustavi su kombinacija ove ova četiri elementa i osiguravaju mobilnost koja je učinkovitija, sigurnija, zelenija i ugodnija. I to za sve načine prijevoza. Dakle, ako već imamo toliko alata koji su nam na raspolaganju iz svih ovih trendova koje sam malo čas spomenuo, što nam nedostaje? Što nije u redu sa ITS tehnologijom? Pa ne puno toga, to je kratak odgovor. Potrebni su nam elementi kako bismo razbili brzo punjenje električnih vozila i potrebno nam je e, jeftino i učinkovito bežično punjenje. Zatim moramo učiniti infrastrukturu pametnijom da su se graditelji cesta iz 19. E, stoljeća da dođu sada, da se pojave sada, e, vidjeli bi da su ceste u istom stanju kao što su nekada bile. Autoceste su malo naprednije, ali u principu sve to treba dalje razvijati. Zatim, moramo razvijati način kako bismo imali visoko automatizirana vozila preko povezanih e, vozila. Zatim nam trebaju jeftiniji senzori. Moramo raditi na razvoju telefonije koja će e, uravnotežiti i, koja će odgovarati potrebama prijevoza. Zatim neki govornici su e, spominjali povezanost vozila i činjenicu da ulazimo u to čudno stanje interneta stvari i bojim se da ipak ne razumijemo dovoljno E, kibernetičku sigurnost tog interneta stvari. I ako ćemo se ikada prebaciti na vodik, na vodik kao gorivo, onda moramo razvijati tehnologiju u tom smjeru. Eto, to je moj popis želja za razvoj tehnologije i nije baš previše dugačak, no na to ću se još vratiti. Što još nedostaje? Mi ili ne razumijemo ili na vrlo sporo prihvaćamo neke stvari iz tog popisa. Ne znamo mnogo o budućoj potražnji za prometom, te kako će se mijenjati, te kako će to utjecati na prihode od poreza. Isto tako ne znamo mnogo o ponašanju vozača, o distrakcijama i tako dalje. Mm, u pomorskom prometu se i u zrakoplovnom prometu se to mnogo više studiralo i oni znaju više o tome nego cestovni promet. Oni razumiju pojmove poput zajedničke kontrole, zatim to da su pilot ili vozač svjesni što se događa, te pojam e, preuzimanja ili vraćanja kontrole. O tome se već govorilo kad je riječ o visoko automatiziranim vozilima i bojim se da mi to još uvijek nismo dobro razumjeli. Zatim moramo mm, dobro shvatiti emisije iz vozila u stvarnim uvjetima vožnje i čini mi se da ne želimo prihvatiti da su povezana vozila već ovdje, da nam mogu e, donijeti znatne prednosti, te da su brža i jeftinija od bespilotnih e, vozila. Ako želite više o tome čuti ili pročitati, pročitajte e, studiju komisije koja je objavljena početkom ove godine na tu temu. Zatim ne razumijemo učinak visoko automatiziranih vozila, ne kažem autonomnih vozila, o tome kakav bi učinak imali na gužve, parkiranje, na sigurnost te na e, prihode od poreza. I isto tako još uvijek ne razumijemo ulogu e, dronova ili bespilotnih letjeca u e, prijevozu. Što još nedostaje? standardi u brojnim područjima, posebno recimo u mapiranju. Dakle, kako bi se shvatila opća situacija u okolišu, to ne, to ne mogu biti samo dvodimenzionalne karte, već mnogo složenije od toga. Zatim nam trebaju podaci o troškovima i koristima o korištenju ITS-a, da vidimo kako je, kako je to pomoglo ljudima koji su to koristili. Zatim treba nam bliža suradnja između a, proizvođača automobila i operatera infrastruktura. Oni ne komuniciraju, što je smiješno jer ovise jedni od drugima. Mnogi su spomenuli i potrebu e, okvira za definiranje odgovornosti i institucionalnog okvira i isto tako imamo vrlo malo e, iskustva i malu količinu visoko automatiziranih vozila u konvencionalnim e, voznim parkovima. I na kraju mislim da nam treba e, više testiranja visoko automatiziranog prijevoza tereta, poput recimo konova povezanih kamiona ili plaćuninga i zajedničku europsku strategiju o povezanim e, vozilima te visoko automatiziranoj mobiliti. Zašto? Zato što se u ovom sektoru svi natječu. I uglavnom do sada smo vidjeli samo velike američke tvrtke koje žele otići u svemir kako bi razmjenjivale informacije, a ne kako bi e, donijele koristi putnicima i prijevozu. Evo da završim s jednom fotografijom. Kada sam bio e, mali slagao sam modele zrakoplova. Dakle, dobijete dijelove, dobijete sliku kako bi to trebalo na kraju izgledati i dobijete upite. ITS sad tako nekako izgleda. Te e, automatizirana, visoko automatizirana i autonomna vozila, dakle to je budućnost koju očekujem. Imamo dijelove, nemamo sliku i nemamo upute. I zato moramo nešto učiniti. Hvala vam lijepa na tom izlaganju. sada riječ ima Tom Föge, on je analitičar za promet iz OECD-a, Međunarodnog prometnog foruma. Vielen Dank für die Einladung. Mikro. Ja. Funktioniert das jetzt? Ja. Ah. Radili sada mikrofon, da. Hvala vam lijepa na pozivu. E, dobar dan. Dame i gospodo, ja sam iz Hamburga, mi volimo engleski, zato ću držati prezentaciju na engleskom. Evo vrlo brzo. Što je forum za međunarodni e, promet? Mi smo povezani sa OECD-om u Parizu, mi smo dakle jedna nevladina organizacija. Imamo, dakle u našem članstvu je 58 ministarstva, zatim OECD plus 23 zemlje, uključujući zemlje poput Indije i Kine. Mi smo think tank i naš je glavni zadatak davati e, savjete ministrima za promet o nizu tema uz našu pomoć oni se pripremaju za dakle, određene teme i imamo godišnje samite. Ove godine će se održati o zelenoj energiji i prometu u Leipzigu u Svibnju. Osim toga provodimo istraživanja, objavljujemo studije i evo ovdje sam vam htio pokazati dva primjera. Primjeri se odnose na ITS i budućnost prometa. Na to ću se osvrnuti e, kratko nešto kasnije. A sada bih vam e, samo dao kratak pregled tema za koje ja smatram da su bitne u ovom području. Mi smo radili na dakle, velikim podacima i e, prometu. Ta je studija dostupna na našoj web stranici. S tim radom nastavljamo. Zatim pripremili smo i Eh, određene teme koje su više specifične. O tome ću vam nešto kasnije više reći, a još smo pripremili i stadiju modernizacije urbanog sustava mobilnosti. Rekli smo, zaboravite na period tranzicije, zamislimo sada veliki sustav zajedničkih automatiziranih vozila u urbanim područjima. Takva bi vozila zamijenila privatna vozila i onda smo pokušali sagledati kakvi bi bili učinci toga. Dakle, te su dvije vrlo važne e, publikacije ITF-a naše organizacije. I sada bih se koncentrirao na nekoliko e, e, na nekoliko činjenica. Zapravo podaci su ti koji potiču naše gospodarstvo. Pojava velikih podataka i sve veće količine podataka koji se prikupljaju, novih izvora podataka koji se svakodnevno pronalaze i to zajedno sa um, poslovnim modelima koji mogu odgovarati uh, na pitanja donositelja politika na temelju um, analize podataka. Zatim, e, podaci se smatraju izvorom, neć, resursom, nečime što potiče gospodarstvo. gospodarstvo. Onda se pitamo kome to pripada. U e, sektoru prijevoza to su uglavnom geolokalizirani podaci. To znači prikupljam ja tako što idem kroz svoj život. Tako da to ima jako puno i utjecaja na zaštitu privatnih podataka, na zaštitu od e, kibernetičkog kriminala, terorizma i tako dalje. Kao što sam vam rekao, podaci omogućuju različite koncepte mobilnosti. I ovdje smo sada u nekakvoj međufazi između socijalne inovacije, tehnološke inovacije te stvaranju novih koncepata mobilnosti. Tako da tu sada gledamo na ekonomiju dijeljenja, koja je vjerojatno nešto vrlo pozitivno, ali isto tako imamo tehnologije i sustave koji se iz toga pojavljaju poput e, Ubera ili drugih i na koje se ne gleda blagonaklono. Oni zapravo ometaju tradicionalne sektore, tradicionalne usluge i regulatorima je sve teže pratiti korak s tim promjenama. Tako da moramo vidjeti na koji način e, to sve prilagoditi jedno drugome Očito je da treba potpuna promjena paradigme i da trebamo omogućiti nove načine kako regulirati ove sustave. I na kraju nešto bih rekao o konceptu zajedničke mobilnosti ili kolektivne mobilnosti. To je recimo kao da proizvođači automobila krenu u e, sektor pružanja mobilnosti. To se već i događa, brojni proizvođači automobila već imaju e, programe za e, razmjenu, dijeljenje vozila. Takve neformalne scheme, to jest neformalni programi, već postoje, to je recimo slučaj Ubera. Tako da očito je da postoji to sivo područje u kojem je to u redu, a u slučaju Ubera javljaju se brojni problemi i to u brojnim zemljama, ali oni vrlo agresivno nastupaju na tržištu i sve se više sustava poput ovoga pojavljuje. Naravno, postoje brojni pozitivni aspekti. Većina gužva na našim cestama je izazvana činjenicom e, da je dakle omjer automobila dakle jedan na dva. I ovakav sustav bi zasigurno smanjio taj broj. A ovdje bih e, rekao nekoliko riječi i o našoj studiji o modernizaciji E, urbanih sustava mobilnosti. Dakle, tu smo analizirali što bi se dogodilo ako bismo imali na raspolaganju sustav e, zajedničkih automatiziranih sustava mobilnosti u gradovima. Stoga smo u studiji analizirali dva različita sustava, dva različita scenarija. Jedan je slični e, taksi službi, dakle to bi bio jedan manji, manje vozilo koje se također može razmjenjivati. Vi biste došli od vaše startne do odredišne točke, ali biste mogli e, vozilo, dijeliti, vozilo dijeliti sa jednom ili dvije osobe. A drugo, drugi, druga ideja je dakle jedan recimo minibus, malo veće vozilo za 12 osoba, i to biste dijelili sa drugim osobama, možda ne biste išli direktno od točke A do točke B, već biste možda išli malo okolo ali eto, ili bi recimo išlo od točke do točke gdje biste onda imali još nekoliko stotina metara koje biste morali prohodati. I analizirali smo kakav bi to učinak imalo na urbanu mobilnost. Naš zaključak je bio da se možemo uh, uh, već sada riješiti 90% vozila na cestama. Time što ćemo uh, drastično povećati taj omjer, trebalo bi nam samo 10% vozila na um, na, cestama, što bi značilo da bi se ogromna područja oslobodila za druge svrhe, oslobodila automobila. No sada se postavlja pitanje odakle će doći ta vozila. Ako će se to... Ako europska eh, automobilska industrija želi i dalje biti eh, relevantna i boriti se protiv onoga što se recimo događa u Kaliforniji, onda bi bilo vrlo e, pametno od njih da i oni krenu u tom smjeru. Dakle, da razmišljaju više na način da budu pružatelji mobilnosti, a ne e, proizvođači automobila. Dakle, da se sa proizvodnje automobila okrenu proizvodnji posebnih vozila za ovakve sustave i da razmišljaju o sebi kao o provideru mobilnosti. i moramo razmišljati tko će upravljati ovakvim sustavom, hoće li to biti automobilska industrija, hoće li to biti e, sustav javnog prijevoza koji upravljaju e, autobusima, tramvajima, podzemnom e, željeznicom ili će se pojaviti neko novo tijelo, možda izvan Europske unije. Tako da to su koncepti kojima se mi bavimo u našem radu i pokušavamo pripremiti naše ministre u definiranju novih politika. Eto, gotovo sam se držao svojih sedam minuta, baš sam pravo njemački efikasan. Hvala vam puno na pozornosti. Hvala vam lijepa i hvala vam i na tome što ste se pridržavali vremena za govor, ali moram priznati, evo malo smo kasnije krenuli na vaše izlaganje, no to je naša greška. Sljedeći govornik je Rafael Kestli iz Federalnog ureda za cestovni promet u Švicarskoj. Poštovani predsjedniče, poštovane dame i gospodo, hvala vam lijepa na pozivu i na mogućnosti da vam predstavim izvješće o konceptu vezano uz mobility pricing, da se diferencirano određivanje cijene za mobilnost. Ključne riječi su dakle kako ću izraditi, kako smo izradili taj, to izvješće, zatim e, cilj mobility pricinga, zatim varijante modela. Ako mi dopusti vrijeme, onda ću reći isto tako nekoliko e, riječi o e, naknadi za teška vozila i o ITS-u. Kao što vjerojatno možete vidjeti na ovoj prozirnici, mi smo dobili zadatak za izradu tog izvješća. E, to je naša savezna vlada zatražila vezno uz planiranje saziva, a uvek e, Savezno ministarstvo za okoliš je dobilo zadatak da do kraja 2015. izradi to izvješće. Eh, imali smo za zadatak sljedeće. Izvješće o konceptu je trebalo odrediti cilj mobility pricinga, zatim pokazati varijante modela za cestovni i željeznički promet i trebalo je poslužiti kao temelj za um, društvenu i političku raspravu. Što se tiče definicije i cilja eh, naknade za mobilnost, Izvješće o konceptu definira mobility pricing kao naknadu vezanu uz korištenje infrastrukture i usluga i to u individualnom prometu i u javnom prometu sa ciljem da se utječe na potražnju e, za mobilnost. Iz toga se izvodi jedan cilj da se naime pomoću mobility pricinga e, trebaju razbiti ona najintenzivnija razdoblja u prometu i to za sve vrste prijevoza i da se treba ravnomjerno opteretiti e, prometnu infrastrukturu. Naknada za mobilnost toga nema za cilj da se nešto financira, to nije instrument za financiranje, iako naravno se želi utjecati na cijenu i financiranje bi zapravo u načelu moglo biti moguće, ali e, niti naknada za mobilnost također nema niti nikakav cilj po pitanju okoliša kao takvo. Na ovoj prozirnici vidite pet e, različitih varijanta modela za cestovni promet. Imamo modularnu razradu, imamo naknadu po kilometru koje, koji nastupa odmah, već u prvoj varijanti, a u model varijanti mreža A, to je ova prva, za korištenje nacionalnih cesta, znači za korištenje e, autocesta se plaća naknada po kilometru. Ta naknada po kilometru e, je promjena sa paušalne vinjete ka naknadi po pitanju po tome koliko se koristi promet. E, ta naknada za kilometar može zapravo zapravo se nije, nije zgodno, ne ograničava se vremenski. Zatim imamo dakle naknadu po kilometru za nacionalne ceste, ali imamo jedan dodatak po kilometru a kada se radi o najintenzivnijim razdobljima, jer tako možemo e, se bolje nositi sa onim najvećim problemima. Sa tom dodatkom po kilometru e, na najintenzivne razdoblje u prometu se doduše javlja opasnost da će se promet preseliti sa nacionalnih cesta na regionalne ceste. Zatim u zoni mreži zoni A E, imamo naknadu po kilometru e, općenito, a zatim imamo dodatak po kilometru kada se radi o najintenzivnijim prometnim razdobljama. A isto tako se i aglomeracije pridružuju tom sustavu. E, za najintenzivnija razdoblje se također plaća dodatak po kilometru. Zatim u sljedećoj varijanti, to je zona mreža zona B, imamo jednu razliku prema prethodnoj varijanti i to je to da se ne samo u glavna razdoblja, već i na rubna razdoblja praća uvijek naknada po kilometru, dakle kod aglomeracija. U zadnjoj varijaciji E, za područje imamo za korištenje svih javnih cesta, dakle svih nacionalnih strana, strana u pojedinim e, regijama i ostalim stranama, e, cestama imamo dakle naknadu po kilometru i dodatak po kilometru koji se plaća. Taj model za područje omogućava da se svi jednako tetiraju diljem cijele Švicarske i da se e, naknada plaća tamo gdje se doista ozvija i promet i može se izbjeći rizik da se promet preseli na druge ceste ili na druge vrste prijevoza s s ovakvim pristupom. Još samo nekoliko riječi o javnom prometu. Tu mi je važno ukazati na to da postoji velika razlika između javnog prometa i individualnog prometa i da je ta razlika u tome što e, transportna poduzeća e, postaju posrednici između uh, krajnjih korisnika i um, javnih korisnika. Postoje i takozvane flat rates, gdje dakle se može neograničeno koristiti uh, njihove usluge što na cestama ne postoji. Tu vidite tri varijante modela za javni prijevoz. U varijanti modela za javni promet se kad se radi o posebno opterećenim linijama željeznice, busa i tramvaja e, razlikuje tarifa po dva faktora, vremenski i mjesno određeno. To bi moglo pojasniti koliko diferencirane e, naknade se mogu odraziti na e, usmjeravanje prometa ali to je nešto što bi samo se moglo razmatrati kao neka pilot faza i što dugoročno ne bi moglo biti korišteno. Zatim imamo drugu varijantu gdje imamo ne samo posebne linije, nego e, posebna područja javnog prijevoza u gradovima ili u aglomeracijama i tu imamo različite pristobe vezano o tome kada se e, vrši, kada se sudjeluje u prometu gdje i vezano uz kvalitativne odredbe. Dakle, radi se samo zatim kod trećeg modela o jednoj u jednom području i o jednoj vrsti prijedlog e, prometa, već se radi o tome da se uvijek e, koriste diferencirane naknade. Sa tim modelom koji se primjenjuje na čitav sustav javnog prometa, možemo imati ravnopravno rasterećenje prometa, možemo imati naknade e, koje su posebne za pojedine kategorije naših korisnika pod načelom plaćate uslugu kada ju koristite. Imam još malo vremena i dopustim mi da kažem još nekoliko rečenica. Što te tiče naknade mm, za teška vozila, LSVA, tu zapravo za teška vozila već imamo danas diferencirane cijene. Od 2001. godine smo uspjeli stabilizirati promet, posebice u alpskim područjima. Što se tiče ITS-a i e, diferenciranim određivanju cijene, to je nešto što ide po našem mišljenju ruku pod ruku i mislimo da će e, radikalno promijeniti e, ovi razvoj danje strategije i zbog toga mi mislimo da mi to trebamo poticati. Za druge informacije možete pogledati našu internetsku stranicu, tu imamo to izvješće na tražite jezika, a imate i e, informacije o našoj raspravi. Hvala vam lijepa, Rafael Kesli, a sada riječ ima e, Eva Zovka, koja je koordinatorica za projekte sa e, Istraživačkog instituta za e, mostove i ceste iz Varšave. Hvala lijepo, dame i gospodo, štovani zastupnici. Kao što ste čuli, ja dolazim iz Varšave, iz našeg znanstvenog instituta za istraživanje cestova i izgradnje mastava. Moja prezentacija će biti vrlo kratka i nadam se da ćemo kasnije, ako imate pitanja, o tome moći raspravljati u našoj diskusiji. Da vam damo prvo, kratak pregled tehnologija za ovo naše područje, a to je ITS i mobilnost. Mi sudjelujemo kao znanstvena institucija u jednom od projekata Obzor 2020 i koji se odnose uglavnom na infrastrukturu operatore korisnike i to u svim e, vrstama prometa. Naravno, ovdje govorimo o jednom vrlo važnom segmentu, a to je cestovni prijevoz. Međutim, mi se bavimo istraživanjem tehnologija koje se mogu primijeniti na različite E, vrste prometa. I uglavnom riječ o integriranoj e, strukturi prometa, upravljanju prometa, kao naravno integrirano pohrani i radu sa podacima i velikim bazama podataka. Naravno, vrlo je bitno da i sa svih područja dobijamo podatke za naš ITS koji onda kasnije se uljeva i u automatizirane vozile, automatiziranu infrastrukturu našeg cesta. Ovaj projekt koji vam želim govoriti naš prošli mislim prošli projekt je govorio uglavnom o samo vozećim vozilima, automatiziranim vozilima, ali mi ćemo govoriti sad u ovom dijelu malo i o komunikaciji koja je bitna i onome što sada e, koristimo, što je u budućnosti spremamo. To je dakle komunikacija između vozila, ali zatim i komunikacija između različitih uređaja koji su involvirani u ovo područje. Primjerice komunikacija direktno između cloudova podataka, e, koji idu uz različite uređaje ili automatizirana vozila. Kao znanstvena institucija mi smo i nedavno počeli suradnju s e, Centrom za razvoj e, prometa u, i razvoj mobilnosti u Češkoj a s njima se uglavnom zajedno bavimo na pretraživanju ogromnih baza podataka, big data, o tome svima su puna usta, ali što mi konkretno radimo? Mi imamo jako puno podataka koji dolaze iz različitih vrsti prometa i dolaze rasno i iz industrije proizvođača automobila i sad je pitanje ko, da li oni korisnici ili industrija proizvođači ili javni sektor, ko je vlasnik i ko smije s tim podacima baratati. Očito da mi kao možemo s njima baratati, zato je jedan od naših istraživačkih projekata se upravo bavi time kako možemo koristiti te ogromne baze podataka na korist naših e, putnika, ali i za upravitelje prometom da se vide koji su točno modeli uzori i koje su strukture prometa kako bi oni lakše preko tih uzoraka mogli upravljati njime. Ovo je tema koju želimo posebno kroz naše znanstveno istraživanje promovirati. Jer vidite, ovdje je puno jednostavnije ako ne moramo koristiti modele i simulaciju preko modela, nego možemo zaista izračunavati i sve raditi na temelju naše buduće projekcije, na temelju postojećih podataka koje prikupimo iz ovih velikih baza. Jasno, te informacije mogu svim logističarima i svima koji su tu involvirani, svim dionicima puno koristiti. Osim toga, nažalost nemam sad e, mogućnost da vam ovdje prikažem ovu jednu animaciju da se vidi simulacija kako vozilo ide i onda točno vidite dinamične poruke, vidite prometne znakove, vidite ograničenje brzine, vidite sve informacije za putnike koje se tiču vremena i ostalog, vidite isto tako one uređaje ugrađene u auto, koji i kao uključujući GPS koji nam govore sve što treba dok svožnja traje. To je jedna relativno nova koncepcija i mislimo da u cijelosti automatiziranom svijetu se to će se razvijati dalje i pomoći će i komunikaciji između vozila i vozila kao i da će se popraviti komunikacija između vozila i infrastrukture. A da ne kažem da se može u svakom trenutku sve locirati. Evo vidite ovo je sad analiza koja je u ovom projektu zajedno s Česima napravljena. Tu imamo podatke koji dolaze iz realnog real vremena i ove bijele točke to su gradovi i sad vidite kako i dava destinacija podrijetla se ovdje odražava u real time, dakle u živom vremenu, u živom prijenosu. Budućnost je doista se već može danas vidjeti i ove, mi ove snimke i šaljemo direktno centralama operativnim za upravljanje prometom. I onda se vidi točno kako se, što se trenutno događa. Isto tako ovo je Atlas centara europske mobilnosti. To su dakle sve ove točke gdje je skoncentrirana najveća mobilnost upravo u tim gradovima, tim velikim aglomeracijama i to nam isto pomaže za različite prometne operacije i upravljanje prometa. Međutim, kad imate te podatke možete što, što god koristiti za e, prodavanje na daleko transport robe za trgovinu, transport ljudi. Kad imate takve podatke možete de facto stvoriti budućnost, možete sami utjecati na budućnost kako ćete u budućnosti bilo što prevoziti. Ovo su neke od aplikacija koje vam stoje na raspolaganju za korištenje velikih baza podataka u prometu. A ide recimo za upravljanje prometom i za njih sam može ta aplikacija downloadati na bilo šta, na njihove laptopove, njihove smartfonove, na bilo koji uređaj koji imaju. A unutra dobivaju jasno, inače izvrstan proizvod ova aplikacija. To je aplikacija koja stvarno pomaže svim ljudima u centrima za upravljanje prometom da obavljaju svoj posao i da ga rade tim bolje, ali se tako pomaže i ljudima u vozilima. Ovdje vidite isto kako se pokazuje monitoring recimo slovačkog prometa koji se bazira naravno na satelitskoj navigaciji odnosno GPS-u i to je mi danas živimo nesigurna vremena, nikad ne znamo što će se dogoditi, klimatske promjene, terorističke napade. Prema tome moramo unaprijed e, stvarima upravljati, moramo biti pripremljeni za sve. Što će se dogoditi u slučaju prirodne katastrofe? Mi možemo u tom trenutku odmah intervenirati. Možemo ljudima pomoći, možemo organizirati pravu rutu ili novu rutu za hitne pomoći, za vatrogasce, za autobus, javni prevoz i tako dalje. Sve što se događa u takvoj situaciji. Zatim, možemo koristiti i uključiti na, u naše aplikacije kompletno sve kamere koje snimaju sve što je vani. Dakle, CCTV sistem sa kamerama postavljenim diljem gradova i i u ruralnim područjima. Isto tako možemo koristiti da vidimo gdje je kakvo vrijeme. Možemo sve to povezati da vidimo ako je došlo do nekog po problema, dakle tu dobijamo onda input svih tih informacija. Osim toga govorimo i o elektronskoj vinjeti kao elektronskom plaćanju pristojbe za ulazak u one gradove ili prometom zakrčene zone gdje se mora taj dodatak platiti da uđete svojim vozilom. U Poljskoj trenutno imamo isto tako za teške, za teretne vozila, elektronsku naplatu cestarina, a to ide preko uređaja koji je smješten u kamionima. Dakle, onaj ENC. ENC. Evo, ova funkcija mi ne radi na kompjuteru, ne mogu vam pokazati, ali da vam samo objasnim, evropski elektronska naplata e, pristojbi za cestarinu e, pokušava zapravo u budućnosti to objediniti na nivou cijele Unije, a što se tiče korisnika, za njih je to vrlo dobro jer im daje onda kroz jedan uređaj koji imaju samo jedan ugovor za taj uređaj koji je u vozilu, nemaju zaustavljanja, prolaze diljem Europe, recimo preko svih cesti automatskim se samo skidaju te pristojbe, odnosno preko uređaja ti umanjuje se kredit koji imaju bez zastoja. Ali za komercijalna recimo vozila je to pogotovo vrlo praktično, ako kod njih se odmah sve registrira. Istog trenutka se vidi kad je koju točku prošao, vidi se naravno registracija, vidi se klasifikacija vozila i vidi se koliko je treba pristojbi naplatiti, to ide sve automatski elektronskim putem. Onda nešto liko je u stvari o ovom plaćanju pristojbi za ulaz u prometne zakrčene zone. I to je isto jedan zanimljivo kako ljudi opće doživljavaju naplatu takvih pristojbi. Uglavnom je visok stupanj prihvaćanja. Jer njima je, inače generalno se ljudi uglavnom bune protiv naplate različitih dodatnih pristojbi u vezi cestarina ili nekih prometnih, ali kod centara povijesnih gradova je prihvaćanje relativno visoko. Evo, 60% ispitanika koje smo pitali kako reagira na naplatu tih cestarina ili dodatnih pristojbi se izjasnilo da bi željeli da se taj novac koristi isključivo za pomoć ekologije, otklanjanja posljedica prometa po ekologiju. 23% e, bih e, smatra da treba taj novce potrošiti na popravak i održavanje ceste infrastrukture. Jedan veliki dio, gotovo 30% smatra da ih se treba uložiti u unapređenje javnog prometa. Zatim 80% se izjasnilo u anketi da bi umjesto, umjesto naplate cestarina se zauzmu za ograničenje broja vozila u prometu. Zatim, 37% de facto uopće nema nikakvog e, stava prema naplati cestarina, a oko 90% smatra da već dovoljno plaćaju previše i premda je prihvaćanje tih e, posebnih dodatnih pristebi za ulaz u zaključene zone, oni bi ipak volili da se one ukinu, iako dok tu postoje oni ih plaćaju. Hvala lijepo, a sada prelazimo na zadnji zadnju prezentaciju gospođe Depre iz opće glavne uprave za mobilnost MUV. Hvala lijepo i evo sad ste me stavili na kraj a što je na kraju što je dobro jer ja inače sam sklona tome previše govoriti pa sad nema vremena pa se moram na ključne stvari fokusirati. Mi govorimo o našoj platformi sustava za suradnju. Mi smo danas puno govorili o povezanim vezimilima i automatiziranim vozilima, ali nismo govorili o vozilima kooperativnim, dakle kao zadružnim vozilima. I to su vozila, ne samo, auti, nego vozila. To znači da su to vozila koja surađuju ne samo sa drugim vozilima, nego i sa infrastrukturom komuniciraju. I to cestovnom infrastrukturom, a to znači i upraviteljima prometa. Mi smo prošle godine jako puno radili na tome. I mislim da se ovdje u prostoji nalaze barem jedan dvojica, zapravo trojica kolega, troje kolega, uključujući evo i Erika koji sudjeluje u ovom okruglom stol, ovaj panel diskusiji. I mi smo, možemo o sebi govoriti kao specijalistima za te teme, stručnjacima. Međutim, i mislim da je apsolutno nužno voditi ovu raspravu i to ne samo među tehnički E, educiranim ljudima nego i sa političarima i stoga puno hvala mislim da je to nizozemsko predsjedništvo jako puno učinilo da to je na političku razinu digne tu raspravu jer oni moraju znati sve što se događa kako i kamo ide taj tehnički razvoj u prometu moraju znati što, će, što se priprema jer kako bi imali šansu upravljati onim što nam inovacije donose i u kojoj mjeri će se inovacije odraziti i stvari promijeniti, moraju biti spremni. Mi sad govorimo tu o tematiziranim vozilima u cijelosti u rokovima od 10-20 godina, kad će se šta dogoditi, ali kad će se dogoditi ova naša suradnja, ova naša kooperativnost vozila, kad će se dogoditi, ne znam, znamo da će se sigurno dogoditi i znamo se potpuno izvjesno možemo reći da je digitalizacija sve promijenila. Prošle godine smo, smo govorili o recimo ulozi podataka informatičkog sustava kod, kao potpora intermodalnom prometu, a vidite gdje smo došli od prošle do ove godine. Naša opća glavna uprava se bavi upravo time da se omogući političarima da steknu uvid u te znanstveni razvoj kako bi se onda mogle govoriti i donositi odluke na svim ovim područjima. Ali kao što smo rekli, mi moramo tu povezati ne samo političar nego političare, industriju i znanost. Danas smo govorili o industrijskoj dimenziji, jer ona je vrlo, vrlo bitna biti ključna za ovo područje. I postoji čitav niz inicijativa diljem svijeta, ali mislim da mi u Europi ne zaostajemo tako jako punom. Mi smo u nekim industrijama na jednom, nekim područjima vrlo aktivni i vrlo napredni. Ono što nam nedostaje je ta zajednička vizija. Kad želimo da se neke stvari dogode, zašto i pod kojim uvjetima. Imajući sve to jasno na umu, onda smo i počeli ustanovljava tu platformu koja je jedno vrlo operativno oruđe kako bi pomogla ovom sustavu komunikacije u prometu diljem Europe. Kao rezultat tog velikog posla mi smo i došli do ove naše komunikacije koja je različita od puna automatizacije. Naime, razlika je u tome što industrija, to ne samo industrija proizvođača auta, a oni su rekli da će do 2019. biti spremni da krenu puno automatizirana vozila na cestu. Ali tu ima jako puno stvari koje još treba dodatnih pitanja raščistiti, koje nisu nužne stvari industrije proizvođača. Evo ja sam čula kako gospodin Ertug postavlja pitanje šta će biti sa zaštitom podataka u tom trenutku. Pa mi već imamo jedan okvir, evo baš prošlog tjedna je to parlament e, odobrio. Ali mi moramo znati na temelju kojih načela, to je jedna stvar. A onda je potpuno druga stvar koji su operativni zahtjevi koji su nam potrebni. Da li je bolje Dakle, pitanje je kakve podatke ćemo mi emitirati svake milisekunde kad sjedite u svom vozilu. To je ta odluka, jer u svakom trenutku, svake milisekunde se nešto emitira nešto od tih silnih podataka koji stižu. Znači mi moramo staviti de facto vozača u situaciju koji da odluči i e, odgovor na pitanje želim li da me se locira. Da li želim također za neke vrste usluga dobivati stalno e, podatke. Dakle, pitanje je šta će se emitirati. Evo, stavit ćemo to u kontekst onog što je povjerenica Bulc govorila i rekla je da su podaci iz prometa zapravo relativno loše u Europi, šta se tu događa svake godine i mi smo zato htjeli jedan uslugu, jedan servis složiti koji će tu zbilja pomoć. I među čitavom nizom mogućnosti mi smo pokušali, dakle između više od stotinu sudionika u našoj platformi koji su došli i iz znanosti, i iz proizvodnje, iz industrije, onda iz operatera, onih koji pružaju usluge i naravno politike i struke. Mi smo htjeli razviti jedan malo drugčiji tip aplikacije kako se, s koje se vidi recimo da se približava vozilo hitne pomoći. Unapred opozorenje da je došlo do prometnog čepa i zastoja ili čitav niz drugih stvari. To smo sve htjeli povezati sa onim našim ciljevima koje želimo postići i ovim načinom kako ćemo implementirati cijeli sustav i kako će se odabirati koji podaci stižu. Mi smo danas govorili o automatizaciji, a poruka koju vam ja želim poslati s našeg aspekta je, vi ste vidjeli to već na onom grafičkom prikazu kojeg je kolega iz odjela, isto kolega iz odjela za znanstveno istraživanje pokazao, Vidimo da se ova komunikacija i suradnja razvijaju ruku pod ruku paralelno sa automatizacijom. mislim, nije jedno protiv drugog i sigurno nije automatizacija sama, I, nego je to su dodana vrijednost upravo što idu paralelno. E, gospođa De Monte je spomenula avijaciju, ali koliko god mi bili samo obični putnici i ipak želite biti mirni i znati da se avion u kojem se nalazite može može komunicirati sa kontrolom leta na čijoj je području i osjećate se odmah sigurnije. A to isto želimo i kod vozila postići. I vozila ne idu bilo kud, nego idu po cestama. A mi posjedujemo, imamo planove, imamo pravila, imamo planove za upravljanje tim prometom pravila donose oni koji su nadležni za to lokalno, regionalno i na nacionalnoj razini. Pa moramo se pobrinuti da oni budu u kontinuiranoj suradnji i komunikaciji. Doista, ako ste u osjetljivom recimo okruženju i želite skrenuti pažnju tom vozaču ili tom vozilu da više pazi jer je blizu neke škole, mora se moći komunicirati upravo to. I koji je sad rezultat našeg rada? Definirati popis usluga koje će aplikacija pružati, a koje mi smatramo da su prioritetne i koje trebaju prve razviti i primijeniti. Dakle, 2019. to je naša ciljna godina, želimo to pustiti u promet. Radili smo jako puno i na pitanjima interoperabilnosti, što ste isto već prije spominjali govoreći o automatizaciji. Jer očito ne samo da vozila prelaze preko granica, nego sva vrsta vozila, ne samo osobne auti, osobna vozila auti. I ta vozila trebaju biti u stanju međusobno komunicirati. Recimo, kad vi koristite telefon, vas baš briga da li koju mrežu e, bežičnu koristite. Vas, vas uopće ne zanima tehnologija koja se iza toga skriva. Vi samo želite moći telefonirati gdje, god i kad god. Ista stvar je kod ovog o čemu mi govorimo. Nikog ne zanima ta tehnologija koja je iza ove komunikacije među vozilima, između vozila i infrastrukture. mi za sad imamo 5G tehnologiju, ali vidjet ćemo, treba vidjeti što danas postoji. Uglavnom, sve ovi naši ciljeve koje sam ovdje opisala, usvojeni su jednoglasno, recimo prije nekoliko mjeseci u odboru za pravna pitanja. Ali možda nisam spomenula da je 3500 ljudi to pozdravilo i usvojilo i potvrdilo. Dakle, za jedan dokument komisije to i nije bilo tako loš rezultat. I na čemu sad radimo konkretno? Radimo konkretno na razvoju jednog master plana za izradu sljedeće faze našeg kompletne komunikacije i ovo sad za gospodina Ertuga da velim, jer tom govorio. Vi ste govorili o obzoru 2020, koliko mi u Europi izdvajamo za ovo vrstu razvoja, koliko daje SAD onih 4 milijarde u odnosu na 100 milijuna eura. Ali ja vam mogu reći, nemojte gledati na specifični instrument, gledajte na instrument za povezivanje Europe CEF i gledajte na obzor 2020. Mi smo ove godine 70 milijuna eura a ne 70 tisuća eura stavili u opću omotnicu za ETS, a ostalo je išlo u kohezijski fond, došlo iz kohezijskog fonda. Dakle, što se tiče financijskog doprinosa iz cijele Europske unije, jer očito je da se mi financiramo na europskoj razini, ali to rade i zemlje članice, kad pogledamo to diljem Evropske unije, onda i nismo tako jako loši na kraju krajeva. Na zadnjem, što kažemo mi ćemo raditi skupa sa predstavnicima industrije i zemalja članica. Ovo za sada je još uvijek jedna vrlo rana faza razvoja našeg komunikacijskog IT sustava, ali kad budemo malo dalje stigli mi ćemo vas na vrijeme informirati, u biti ažurirati sve naše informacije da znate o čemu se radi. Hvala lijepo, s time smo završili prezentacije, pa onda ako imate možemo još nešto pitanja postaviti. Malo smo u smanjenom broju, ali evo, izvolite. Hvala Wim van der Kampen. Hvala predsjedavajući. Pa ako ću biti iskren, začuđen sam svim podacima, informacijama, mogućnostima. To je sve nevjerojatno. Počeli smo u 9 sati ujutro, a još uvijek smo ovdje. No, bez obzira na to, imam tri pitanja. Prvo pitanje za gospodina Samsona. Zašto i dalje nemamo male električne baterije? Je li to zbog Tolkiena, Harrya Pottera? Tko to blokira? Možemo raditi svašta, ali ne možemo pronaći male baterije za automobile. Ne možemo to izumiti neki govore da naftna industrija i industrija fosilnih goriva je ta koja nas blokira. No ja ne vjerujem u bajke. Zašto nemamo male baterije? A pitanje za gospodina Fugea. Vi dolazite iz OECD-a. Imate mnogo više zemalja od 28 zemalja članica Europske unije. A kako stoji Europska unija? Zato što gospođa Depre je rekla da smo na dobrom putu, no jesmo li doista? Imamo Google, no je li Europa stvarno na pravom putu? Ja još uvijek imam dojam da svih 28 zemalja pokušava izmisliti automatizirano vozilo. E, naravno, Njemačka prednjači u tome. No kad govorimo o suradnji, o pravoj pravzatoj suradnji, nisam baš čini mi se da ne postoji baš nekakav entuzijazam. E, zatim gospođi Sovka, jedno pitanje koje je možda malo više filozofske prirode. Ako posjedujete automobil, to je jedno. Ako živite u Oslu, Rotterdamu, Berlinu, dakle u gradovima, onda je vrlo jednostavno koristiti se modernim javnim prijevozom. Ako živite u ruralnim područjima, u Nizozemskoj ili u Poljskoj, svejedno, onda automobil čak iako je električan, e, to je još uvijek instrument emancipacije. I ako to po cijeli dane slušate, onda vam se čini da je individualni automobil zapravo nešto zastarjelo. Svi se moramo okrenuti prema automatiziranim, povezanim, električnim i tako dalje vozilima. Ja ne znam bi li moje biračko tijelo baš bilo spremno za to. Da, vi mi možeš to tako reći. Sada ima riječ Ismail Ertug. Eh, hvala vam lijepa. Gospodine Vim, sada znate zašto naš Znate, znate zašto naš predsjednik živi u gradu, a ne na selu. <laughs> ok. Um, Uh, Sljedeći put. Imam dva pitanja. Kao prvo započet ću s vama, gospođo Depre. Kao prvo hvala vam na informacijama Pažljivo sam vas slušao kada se radi o zaštiti podataka, ali nisam uspio razabrati koje je vaše mišljenje u vezi s vlasništvom nad podacima, dakle kome na kraju pripadaju ti podaci. Ja to pitam iz jednog posebnog razloga. Kod e, zadnje međunarodne, kod zadnje međunarodnog automobilskog sajma u Frankfurtu bio sam član jednog panela i tu je bilo mnogo zanimljivih ljudi iz različitih sektora i tada se nam je postavilo to pitanje. Dakle, osiguranje, e, proizvođači sami ili ja kao potrošač. Mislim da tu moramo kao zakonodavci zadati odgovarajući pravni okvir jer mislim da će neće doći do poteškoća. A kako da se zaštitimo pred hakerskim napadima, mislim da mm, ja to ne bi tako ograničio. I zatim jedno pitanje gospodinu Fögelu. Gospodine Frge, mi smo uspjeli istražiti da e, ministarstvo u Njemačkoj za znanost i za energiju, da je već prošle godine e, dalo da Fraunhofer institut izradi studiju i u toj studiji Institut Fraunhofer predlaže da se usvoji takozvani evolucionalni pristup, dakle da se odmah e, revolucionarno prijeđe na potpuno automatiziranu vožnju kako bi se učinio taj veliki korak i um, pitao taj veliki korak u gradskom e, lokalnom prometu, što vi o tome mislite, dakle da ne prođemo kroz te faze djelomična automizacija, nego da odmah pređemo na potpunu automatizaciju i da to ispitamo u gradskim područjima. Je li tehnika zela za to i e, ako da, smatrate li da ste za? Hvala, budući da se nije nitko drugi javio, ja imam jedno pitanje i to, mislim da znamo da postoje postoji nelojalna konkurencija između cesta i željeznice, imamo Um, cestarine diljem Europske unije, ali nemamo naknade za željeznice. I onda u tom kontekstu uvijek hvalim Švicarsku. I ne hvalim uh, uvođenje cestarina, već smatram da je Švicarska jednostavno shvatila o čemu se tu radi. Uh, imamo u Švicarskoj cestarinu za kamione od više od 3,5 tona i to vrijedi za sve ceste, dakle nema veze jesu li mali kamioni, veliki kamioni, jesu li nacionalne ceste ili lokalne ceste. Bili smo jednom u Španjolskoj, vozili smo se busom e, na jednoj autocesti koju e, je financirala Europska unija i svakih pol sata je se pojavio jedan kamion. I zatim smo vidjeli i e, lokalnu cestu gdje smo vidjeli jedan kamion za drugim. Dakle, mi financiramo nešto što se uopće ne koristi. Niti jedan privatni ulogač ne bi tako učinio, ali izgleda eto da politika to radi. I stoga me zanima zašto niste odmah kada ste e, usvojili pozitivni sustav za naplatu cestarina na, za e, kamione, zašto to niste primijenili i na osobna vozila? Onda ne biste imali taj učinak e, premještanja. I onda biste možda usvrdili da se u određenom trenutku treba e, odvojiti određena novčana sredstva kako bi se to usmjerilo, ali Cilj svega toga je da to vrijedi svugdje, kao i kod željeznice. I budući da je Švicarska doista primjer kada sad je željeznicama, onda mislim da bi mogla moći postići ovo. Evo, to je moje pitanje. A onda se i Dominik Rike još jednom javio. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Kao prvo jedna primjedba općenite prirode nije samo za promet vezana. Dakle, kada dolazi do prekida, kada radi, dolazi do e, prekida napretka u društvu i u upotrebi, e, tu se radi o tome da trebamo imati ekonomski model i model za regulaciju. Dosta brzo dolazi do toga da se pronađe gospodarski model i to se događa na autonomni način, ne treba se ništa regulirati, ali ovaj, e, ovo drugo za to je potrebno više vremena. I stoga me zanima ljudi koji sada pokreću ovu revoluciju u samovozećim vozilima kažu nam da će nam biti potrebno još 20 godina e, dok se ne uvedu ta vozila. Ja mislim da će trebati za to regulirati i da s time trebamo krenuti odmah sada. To je zapravo povezano s onim pitanjem koje je malo prije postavio Ismail Ertug. Kod samovozećih vozila imamo dakle e, disruptivni model ili progresivni model. Moderni e, proizvođači automobila su većinom europski proizvođači i oni su odabrali progresivni pristup. Evo BMW nam je malo prije to objasnio. I stoga iz godine u godinu uvode inovacije e, u cilju postizanja sve veće autonomije. Kada imamo primjerice uvođenje sustava o reguliranju brzine, onda ne, se o tome ne raspravlja u društvu. A eto, zapravo u se tada mogla odvijati neka rasprava jer e, se tada ograničilo, ograničila vožnja. Europski proizvođači automobila dakle progresivno svake godine, svake dvije godine uvode nova načela i oko njih se ne vodi regulatorna rasprava. Najnoviji napredak e, po pitanju e, vožnje, u istoj trasi primjerice i tako dalje. Te inovacije nisu e, dovele do velikih rasprava. Ne na razini država, niti na razini Europske unije. I zatim postoje disruptivni modeli, dakle velike kompanije podataka poput Google ili Apple koji nameću potpuno drugačiji model i koji postavljaju to pitanje vezano uz e, regulaciju i vezano uz različite ekonomske modele. Proizvođači automobila koji polako uvode promjene i brzo zapravo uvode promjene kako se ne bi to primijetilo, mislim da će u jednom trenutku trebali e, obratiti pažnju na, ta globalna rješenja. I da se na ono što je rečeno. Ne bi li možda kao prvo trebao sada biti trenutak da se naši proizvođači automobila više e, interesiraju za taj disruptivni model, a ne za taj progresivni model. Tu bi preuzeli naravno vrlo veliki rizik što se tiče tržišta. A druga primjedba, koji je gospodarski model e, digitalne infrastrukture? Dakle, još uvijek se pitamo o e, gospodarskom modelu fizičke infrastrukture. Mislim, naravno, to je zanimljivo. Dakle, tko koristi ceste, tko plaća, kada, u kojem trenutku i tako dalje. Tu se radi o borbi između političke ingenioznosti i korisnika koji ne žele platiti te naklade. I naravno oni smatraju da plaćaju na drugačiji način infrastrukturu. I trebali bismo imati ekonomski model usmjeren na korisnike i na digitalnu infrastrukturu. Dakle, kod samovozećeg e, vozila će to vozilo biti i povezano sa digitalnom infrastrukturom. Tko će platiti za to? Koji je gospodarski model digitalne infrastrukture? Dakle, ne uspijemo niti naplatiti fizičku infrastrukturu, a tko će, uspjeti, tko će platiti tu digitalnu infrastrukturu? To je moje pitanje, mislim da je to vrlo važno pitanje za ovaj model e, autonomnih vozila. Hvala lijepa i sada ćemo prijeći na e, odgovore. Gospodin izvolite, vi ste prvi. Mislim da Michael Faraday i Dimitri Mendeleri da su krivi za to što nema malih električnih baterija. Postoje elektrokemijski sustavi koji mogu biti vrlo mali, ali isto tako budu vrlo vrući. Tako da imate vrlo male baterije koje onda treba jako hladiti. Stoga čekamo jednu drugačiju kemiju. Ja sam siguran da će se ona pojaviti jednog dana, ne znam kako i kada, ali siguran sam da će se pojaviti. To je sama priroda inovacije. Ako mogu dati jedan opći komentar na ostala pitanja, o tome zašto se nešto ne učini, pogotovo kad je riječ o gospodarskom modelu. Mislim da ako imate pet stručnjaka u prostoriji, čuti ćete sedam različitih odgovora zašto bismo nešto trebali ili ne. Zato bih ja rekao da trebamo jednostavno vršiti testiranja. Postoje stvari koje ne znamo, koje ne možemo predvidjeti. Polako ćemo ih otkriti, to znači da moramo provoditi mala istraživanja i otkriti ili ćemo to naučiti na teži način. Hvala sada Tom Böge. Da odgovorim na pitanje gospodina De Campa o članstvu OECD-a te zemljama Europske unije te o tome što mislim na kojem je putu Europska unija. Jedna velika razlika je da za razliku od Europske unije E, mandat e, Međunarodnog foruma za transport nije regulirati. Mi smo think tank i mi pokušavamo gledati u kristalnu kuglu i davati e, savjete. To bi recimo bio jednostavan odgovor na vaše pitanje. No, isto tako moram reći da dijelim neke vaše bojazni. Sudjelovao sam u projektima financiranim od strane Europske unije u mojoj prethodnoj karijeri, pogotovo kad je riječ o automatizaciji na projektima od 2001. do 2007. mnogi od tih projekata i dalje traju i moram reći da je napredak bio stvarno spor. Ja sam od 2001. do 2006. sudjelovao na nekim od tih projekata. Nisam očekivao da ću se time opet baviti u karijeri, zato što sam mislio da se ne ide nikamo. Ali isto tako nisam siguran Um, u ono što radi Google. Uh, oni su jednostavno rekli pa hajdemo probati, to nije baš bacanje novaca kroz prozor zato što u procesu nešto i uče. Najveći proizvođači automobila možda se ne moraju baviti tim temama, tako da nisam siguran da bez američkog modela koji je toliko dominantan u brojnim područjima i koji stvara brojna ometanja Mm, mi možemo reći da oni ometaju samo zbog toga što ne možemo ići u korak s njima. Ne znam. Ali isto tako čuli smo o preklapanju od 20 od tih 20 godina, ali tu se stvari malo preklapaju. I brinu me takve izjave. Stoga smatram da stvarno moramo izbjeći to da um, europski proizvođači automobila postanu sljedeći Polaroid ili Nokia. Sa stajališta vlada izgleda da im je teško pratiti događaje i očito je da treba pomno analizirati kako regulacija funkcionira, a podaci nam mogu u tome pomoći. Drugo pitanje gospodina Ertuka. eto, moram priznati da se čak malo sramim i da nisam čuo za tu studiju. Mislim da je to dobra ideja jedino možda ne u najprometnijim e, trenucima u gradu. Mislim da je dobra ideja u ovom sadašnjem okruženju reći probajmo. U Švedskoj je provedeno mnogo e, testiranja takve vožnje na dakle, putevima kojima se ljudi dnevno kreću recimo na autocesti je to najviše, najlakše kontrolirati i to bi moglo funkcionirati. Ako se maknemo na druge vrste cesta, ne u gradskim središtima, e, potrebna je i tehnologija, a treba biti i regulacija. Mm, no donositelji politika mogu reći u redu mi ćemo riješiti regulaciju, to ćemo omogućiti, ali onda još ostaje pitanje tehnologije. Najprometnija gradska središta nismo sigurni da će tehnologija tamo riješiti svaku situaciju. To bi se možda moglo napraviti na siguran način, ali to znači da u brojnim e, područjima bi se trebalo voziti vrlo sporo i da postoje brojne e, situacije u kojima vozilo ne bi znalo što učiniti. I kako bi bilo sigurno, vjerojatno se dugo vremena ne bi uopće micalo. Mislim da bi se to dogodilo. Ali u svakom slučaju taj to najekstremnije područje nije pravo područje za ispitivanje ovakvih novih um, e, stravi. Hvala sada gospodin Kestli. Hvala vam lijepa. Što se tiče vašeg pitanja, gospodine Krameru, dakle što se tiče LSVA, LSVA postoji u Švicarskoj zbog e, toga što smo htjeli imati jednake uvjete za ceste i za željeznice i zbog toga e, onaj koji prometuje kao e, sasvim dio teškog prometa mora platiti LSVA. 1,5 milijardi eura dobivamo iz te naknade i ta sredstva se zatim ponovno ulažu u promet. Zašto nemamo mobility, zašto nismo imali mobility pricing od početka za sav promet. E, dakle, politika nam je rekla da moramo progresivno početi, da moramo prvo imati jednu malu varijantu modela. Vjerojatno se to tiče prihvatljivosti. Nije jednostavno dati javnosti do znanja kolika je velika prednost toga. Isto tako ne postoje niti referentni modeli ili referentni objekti gdje je to već jednom ispitano. Po našem mišljenju bi e, ova varijanta koja pokriva sve bila doista i najbolje rješenje, ali mislimo da još nije došao pravi trenutak za to. važan jedna važna točka su e, troškovi, vozač kamiona e, vozi svoje vozilo cijeli dan, a osobno vozilo se vozi u prosjeku jedan sat dnevno. Dakle, vozilo stoji. Danas e, postoje mnogi podaci koje se već prikupljaju u vozilu, a koji nisu e, dostupni. Treba još riješiti pitanje e, privatnih podataka. I mi mislimo da onda će se moći riješiti razni problemi kada se jednom ubrza taj razvoj vezan uz automiziranu vožnju. Vjerojatno će Savezna vlada već u prvoj polovici ove godine odlučiti o ovom izvješću eh, oko koncepata i vjerojatno će odrediti daljne mjere vezano uz eh, naknadu za mobilnost i vjerojatno ćemo možda imati i pilot projekt i onda će se zatim vidjeti eh, koji bi model tu najbolje odgovarao. Dakle, to je nešto što je u nedjelju bilo objavljeno u našem tisku. Hvala i sada Eva Zovka. Uh, uh, Gospodine Van der Kamp, htjela bih iskoristiti ovu priliku i reći vam da ja živim u predgrađu i ja ovisim o automobilu i voljela bih vidjeti električni tramvaj zato da ne moram voziti, imam troje djece, vozim ih e, u školu, iz škole, na nogomete, na satove plesa. I što sad? Isto kao i u Nizozemskoj, možda možemo krenuti korak unatrag i krenuti e, na bicikliranje i ili iskoristiti ovu e, stvarnost u koju želimo kako bismo sve rasporedili. Možda recimo kad morate ići na posao da pogledate tko iz vašeg susjedstva E, ide na posao u isto vrijeme i na taj način biste bili zeleni, ne morate voziti, možete lijepo popričati sa susjedom, ali mislim da nećemo se da ljudi koji žive u predgrađima da neće nikada odustati od e, automobila. Dakle, morate ili hodati ili e, voziti bicikl, ali u svakom slučaju tamo vam treba tradicionalni automobil posebice kad imamo ovakvu diversificiranu mrežu u Nezozemskoj su vrlo zreli, ali postoje e, dijelovi Europe u kojima infrastruktura nije spremna za automatiziranu e, vožnju, nimalo. Eto, s time moramo živjeti, a sada kako ćemo se tome prilagoditi, to je druga stvar. Hvala i sada, Claire Dupre. Ok, koncept of... E, Pojem vlasništva. Mi smo to pokušali iskoristiti, ali danas nema nikakvog pravnog teksta koji odražava taj pojam. Tako da se vratim na zaštitu podataka. Ono što imate u zaštiti podataka je isto što i suglasnost subjekta koji daje podatke. Tako kad god se identificira da imate osobne podatke koji će biti potrebni za automatizaciju. Kad stvarate podatke koji uključuju i osobne podatke, vi morate staviti subjekt, to jest vozača, u mogućnost da kaže da ili ne. To je također bilo dio analize kojom smo se bavili. Izvještaj je vrlo e, detaljan, ali operativno donosi neke e, zaključke Dakle, da li mora postojati tipka kojom ću vozaču e, dati priliku da da suglasnost da se ti podaci snimaju ili ne? Želi li e, on tu uslugu? Tako da to je zapravo vrlo praktično. I još bih dodala samo jednu malu stvar. Kad je riječ o američkim tvrtkama ili europskim tvrtkama, nemojmo smetnuti suma da e, američke tvrtke ne prodaju vozila bar još uvijek to ne rade, u nekom trenutku hoće, ali za sada to ne rade. Neću sada govoriti u ime proizvođača vozila, ali mislim da ako e, ste proizvođač vozila, da ne želite ugroziti svoj ugled time što ćete na tržište staviti proizvode koji nisu 300% sigurni. Nemojmo to zaboraviti a u Europi imamo e, dugo, dugu, dugu tradiciju sigurnosti. A ako budemo dakle, pristali na ovakve tehnološke e, e, razvoje, onda to mora i igrati na kartu sigurnosti, a ne pogoršati statističke podatke o sigurnosti. Istina je da Amerikanci vode u tim eh, inovacijama, ali mislim da i mi u procesu moramo naučiti bili, biti malo odlučniji eh, kad je riječ o tome što se radi na europskoj razini. Ali eh, temu sigurnosti nikada ne smijemo zaboraviti. Hvala lijepa. Rasprava je bila zanimljiva i napeta. Hvala svim predavačima, hvala onima koji su bili prisutni, koji su postavili pitanje, hvala i onima koji su odgovarali na pitanja. S time završavamo sa današnjim sastankom i želim vam još ugodan ostatak večeri. Hvala vam lijepa. Sljedeća sjednica će se odvijati u četvrtak 12. svibnja u 9 sati i tada imamo glasovanje o izvješću odbora LIBE. Molim vas da se to iznimno zapišete, dakle četvrtak 12. svibnja u 9 sati. Hvala.